Ladies and gentlemen, please. Dame i gospodo, molim vas zauzmite svoja mjesta. Dobar dan. Danas započinjemo s popodnevnom sjednicom eh, pod odbora za sigurnost eh, i obranu. Imamo eh, tri važne teme na današnjem dnevnom redu. Stoga bi smo željeli započeti bez danjeg odgađanja. E, zadovoljstvo mi je i privilegija predstaviti sljedeću temu, a to su sigurnosni izazovi u području e, Baltičke regije te militarizacija e, oblasti Kaliningrad. Imamo tri vrlo E, značajna govornika. E, prvi je e, Piotr Parolski, moj sunarodnjak. On je zamjenik direktora u Ministarstvu obrane Poljske. On je nadležan za obranu te za obramenu međunarodnu i sigurnosnu politiku. S lijeve strane sjedi direktor odnosno ravnatelj u Litavskom ministarstvu obrane nadležan za obranu, obramenu politiku. Njegovo ime je e, Deis Petraitis. I dalje s lijeve strane sjedi voditelj um, odsjeka za obrambenu politiku u NATO-u, gospodin eh, Gabriel Bernier. Tijekom naše nedavne misije u Ukrajini te tijekom naših razgovora s važnim akterima u, iz svih grana vlasti kao i s vojnim zapovjednicima i osobljem, uključujući i one koji su razmišteni na istoku Ukrajine, u Krematorsku. Čuli smo da postoji um, ogroman broj izazova, taj željezni pojas takozvani izazova koji je uspostavila u Rusija i on prolazi kroz Kaliningrad zato što e, su tamo vjerojatno nedavno e, uspostavljeni uh, vojna infrastruktura koja može nositi bojeve glave. Što je važno s obzirom na agresiju na istočnu Ukrajinu i pripanje Krima a tu su i angažmani e, na Mediteranu i drugdje. Dakle, Kaliningrad je jako važan u, u ovom geopolitičkom kontekstu u, u smislu ove geopolitičke prijetnje i stoga trebamo pratiti razvoj situacije tamo. Ja osobno živim u Gdansku zajedno sa svojom djecom i unučadi i, i sjećam se prije nekoliko godina su ljudi govorili o prijetnji militarizacije regije. Oni su naprosto e, nestali i to me obeshrabrilo i sada je došlo do razvoja situacije i u vrijeme koje prethodni sljedećem krugu razgovora unutar vijeća NATO-a i Rusije. Gospodin Barnije će vjerojatno nešto o tome više reći. A mi želimo podići osvištenost kao i razinu sposobnosti da jasno govorimo o izazovima i zato je ovo stavljeno na dnevni red današnjeg sastanka. Izvolite, gospodine Petraj. Izvolite, gospodine. hvala. Ja sam ovdje kako bih iznio perspektivu Poljskog ministarstva obrane ovoj temi. Na početku bih htio istaknuti e, da sam zahvalan što je ova tema stavljena na dnevni red e, sastanka pod e, pododbora za sigurnost i obrane Europskog parlamenta. Duboko sam uvjeren da pogoršavanje situacije na Baltiku se uklapa u opće kretanje sigurnosne i obrambene situacije u Europi. Kad je riječ o ovoj temi, prije nego što se pozabavim de detaljno aktivnostima na Baltiku, htio bih e, dati jedan opći pregled stanja. Htio bih odgovoriti na pitanje e, ciljeva ruskog vodstva koje žele postići na e, europskom području. U posljednjih deset godina barem pokazalo se da je strateški cilj Ruske federacije u Europi Um, potkopati sigurnosnu arhitekturu Europe. Tako da postoji širok spektar aktivnosti koje pokazuju rastuću uh, prijetnju toj sigurnosnoj arhitekturi. Spomenut ću neke od njih. Stalno postoji protivljenje širenju NATO-a na srednju i istočnu Europu. Uh, stalno se koriste sva sredstva za sprečavanje rasta kohezije i isto tako e, povećava se angažman u područjima koja se nazivaju područjima od posebnog interesa. Isto tako obavljaju se velike vojne, uključujući i nuklearne vježbe. I sve to potvrđuje e, smjer ruske strategije prema Europi. E, temelj te strategije temelji se, na vojnoj snazi i spremnosti da se koristi e, sila kao instrument za postizanje ambicija. Moskva mora priznati da općenito se ne može nositi s sposobnošću NATO-a, ali ima dovoljno borbene sposobnosti da se izbori za neke stvari uzduž e, sjeveroistočne granice e, NATO-a. Nedostatak strateške e, dubine je ne sprečava da svejedno postigne neke strateške pobjede. Želi izbjeći direktan sukob sa spretnim neprijateljima. Oni prijete koristi, korištenjem sile da bi iskoristili e, slabosti e, drugih, kao što se vidjelo u Ukrajini, Gruziji i Siriji. Oni isto tako testiraju e, sposobnost reakcije NATO-a i saveznika. Instrumenti koji su im na raspolaganju su vrlo integrirani. Propaganda, diplomacija, koriste kibernetičku i ekonomsku dimenziju. Ta strateška fleksibilnost i sposobnost djelovanja te postizanja rezultata u raznim domenama e, su očite. Postoje kritična područja gdje Rusija postiže najveći sinergijski učinak. E, oni e, osnažuju svoju vojsku a isto tako osnažuju svoje, svoju sposobnost sprečavanja pristupa. Isto tako e, e, sve jači informatički, informacijski rat. Kad je riječ o modernizaciji vojske i gomilanju vojske, e, došlo je do značajnog povećanja količine oružja. Imaju 80 novih brigada od 2015. godine a dvije nove divizije planiraju u zapadnom e, okrugu. I to zapravo e, pokazuje ponašanje kao tijekom, e, drug, tijekom hladnog rata. Od početka vojne reforme ruske vojske iz 2000. godine e, primjetna su dva trenda u području Baltika. Prvo je osnaživanje postrojbi koje su dio procesa reformi, a drugo je formiranje novih postrojbi i novih vojnih baza. Nove i modernizirane e, postrojbe se e, razmještaju blizu Poljske i na Baltiku. I ako Rusija odluči se za e, napad na neku od nato e, nato članica u regiji. E, neke manje jedinice su iz Baltičke regije uklonjene, ali su udvostručene postrojbe koje E, imaju visoku manevarsku sposobnost. Nekoliko primjera. Od 2009. godine 55 motoriziranih brigada su e, uvedene u blizini Estonije. 2013. godine zračna baza je otvorena blizu latvijske granice. U kratkom vremenu je isto tako uspostavljena e, helikopterska brigada. Došli do opremanja e, ruske vojske u Baltičkoj regiji i to na najvišoj razini. Isto tako će imati i nova oklopna e, vozila. Zatim e, nova brigada je raspoređena blizu Petrograda. Isto tako u jednom drugom području su uvedena nova borbena vozila. E, ovi primjeri se mogu e, e, definirati kao taktičke izmjene, ali isto tako je došlo do povećanja borbene sposobnosti. Broj redovitih vojnika na Baltiku se već povećao i nastavit će se povećavati u budućnosti. Gomilanje ruske vojske u regiji ima još neke dimenzije. Ono što najviše zabrinjava je e, dakle ruska strategija zabrane pristupa i to e, zabrana pristupa Latviji i Estoniji. E, značajni, značajni dio Poljske, Baltičkih zemalja i Finske su dio, dio područja koji su zahvaćeni tom njihovom strategijom A2AD. Zatim Crno more ili Sirija također su obuhvaćeni njihovim planovima. E, protuzračni e, sustavi S-400 su e, raspoređeni blizu Petrograda i drugdje. I to, to obuhvaća područje uz Poljsku i Baltik. Nadalje, nuklearni e, kratkometni e, projektili omogućuju Rusiji da dođu do e, strateški najvažnijih cilja, aerodrome, različite centre, različite postrojbe i tako dalje. I to od Finske do Njemačke. Istovremeno, i dalje ostaju pod zaštitom e, ruske protuzračne e, obrane koja se može aktivirati u kratko vrijeme. Nezamislivo je da takva vrsta e, vojnih rezultata se može koristiti, postići isključivo korištenjem zračnih snaga. Da bi došli do svojih ciljeva, ruski zrakoplovi moraju prije probiti savezničku obranu potrebni, potreb, mm, zatim e, Iskander e, projektili su nešto što treba uzeti vrlo e, ozbiljno. Dakle, Iskander možemo nazvati kao mačem, a postoji isto tako i štit koji se raspoređuje e, na Baltiku. E, oružje flote je unapređeno. Novi moderni ratni brodovi e, mogu doseći ciljeve na kopnu, čak i na velikim udaljenostima to e, nije bilo moguće u prošlosti na Baltiku. Čak i prošli e, mjesec smo primijetili da je došlo isto tako do dodatnog e, osnaživanja njihove flote, zahvaljujući Iskander projektilima i zahvaljujući novim krstarećim projektilima koji mogu doseći do još udaljenijih dijelova Europe. Borba protiv A2AD-a povezana je sa borbom protiv rizika od eskalacije mobilnost, A2 eh, AD infrastrukture, eh, znači da ih je još teže uništiti. S obzirom na, va, na superior, zračnu superiornost, eh, ovo je nešto što to je nešto što je snažna prepreka za saveznike. Osim toga, flota u Kaliningradu i Petrogradu Eh, predstavlja veliku prijetnju na Baltič, za baltičke države, Poljsku i ostatak eh, NATO-a. Dakle, Rusija osnažuje svoju vojsku kako bi eh, osposobila još više svoju vojsku da djeluje u kratkom vremenu. Drugo, oni isto tako mogu Eh, lako pobijediti eh, lake letjelice na zračnom prostoru eh, Baltika. Treće, Rusija može pogoditi većinu kopnenih meta na Baltiku i spriječiti ih da interveniraju u mogućoj krizi. Čak i ako veća koncentracija snaga je potrebna za neki veći napad, ruske vojne kampanje u Siriji i Gruziji i Ukrajini pokazuju da Rusija može e, na velikim udaljenostima vrlo brzo razmjestiti e, svoje snage i da tamo one mogu ostati dugo vremena. Njihove e, snage na zapadnoj, u zapadnoj oblasti mogu se brzo prebacivati iz drugih dijelova Rusije. Zaključak je da u slučaju e, oružanog sukoba u području Baltika bez značajne prilagodbe NATO-vih snaga koja je započela na samitu u Varšavi, saveznici će imati vrlo ograničene mogućnosti boriti se protiv e, eskalacije. Nekoliko riječi o informacijskom ratu hibridni informatički rat e, Rusije temelji se na nekim dimenzijama. Oni uključuju e, informacijske, e, psihološke i diplomatske mjere, ali isto tako imaju i različite operacije kako bi doveli u zabunu vojne vođe. Oni koriste destabilizirajuću propagandu kako bi stvorili određenu atmosferu u društvima u društvu. E, sve bi to počelo na neizravan način, primjerice uspostavom zone zabrane leta nad zemljom e, koju žele napasti ili uvođenjem blokada ili korištenjem e, privatnih vojnih tvrtki. Dakle, taj hibridni rata, hibridna pojava E, pokazuje jedan drugi trend u vojnim operacijama. E, zapravo radi se o brisanju granica između e, mirnodopskog razdoblja i sukoba i rata. Vratit ću se sada na ono što sam rekao na početku, a to su ciljevi ruske politike, a to je brisanje kohezije NATO-a i ruska strategija i doktrina koja E, je potpunjena e, sveobuhvatnim aktivnostima u zadnjih e, deset godina. Ima taj cilj koji želi postići. To je nešto što treba zabrinuti sve članove Euroatlantske zajednice. To je dio ruske politike. Oni su sposobni pokrenuti jednu e, vrlo individualnu, ali i e, vrlo sveobuhvatnu e, vojnu kampanju. Tijekom NATO samita u Varšavi mi smo se krenuli baviti tim bojaznima. Hvala vam na pozornosti i otvoren sam za sva pitanja. Um. Hvala vam lijepo. na ovoj analizi. S nama je tu gospodin Petrajtis iz Litve. Izvolite gospodine, imate riječ. Hvala. E, dobar dan svima. Hvala vam što ste me pozvali da vam se danas obratim. Zbog vremenskih ograničenja neću govoriti o političkom kontekstu, već ću se baviti vojnim aspektoma i nastojat ću ne ponoviti ovo što je rekao prethodni govornik. Vidimo da neki čimbenici pokazuju da se situacija u regiji mijenja zato što to Rusi provode vojnu reformu, to im omogućava da već danas raspolažu novim snagama, da su da ta vojska modernizirana, ima za dobro oružje, te da primjenjuju nove koncepte ratovanja. E, istovremeno vidimo ovaj pristup, takozvani pristup tvrđave, dakle, koji se primjenjuje u strateškim pravcima oko Rusije i u toga je Kaliningrad jedna oblast. Vidimo da Rusija usmjerava pažnju na e, zapad, ali postoje indikacije da se razvijaju jednaki kapaciteti u gotovo svim pravcima i ti kapaciteti bi se mogli koristiti dakle, u, sva, u svim pravcima. Dakle, ovo što Rusija trenutno e, radi, oni provode svojevrsnu revoluciju u vojnim snagama, razvijaju novo oružje, nove koncepte. Vidimo ovdje neke ključne događaje koji pokazuju da dosta uspješno napreduju. Vidimo nove snage koje se razvijaju, dakle meke snage pa sve do tvrdih snaga i neke od tih postrubi su prisutne i u Kaliningradu vidimo da su tu prisutne značajke hibridnog e, ratovanja. Želim se sada koncentrirati na vojni aspekt. Ovdje vidite modernizaciju ruskog naoružanja. Prva faza reforme je u tijeku, još tek se radi na e, drugoj fazi, moderniziraju postojeće vojne sustave, konvertiraju dakle ka modernim sustavima koji se koriste uz korištenje novih tehnika ratovanja i to čine dosta uspješno. To stvara jedan osjećaj nelagode kod vojnih stručnjaka, zato što moramo onda analizirati vlastitu vojnu opremu i možemo primijetiti da neka od te opreme nije tako dobra kao što je nekad bila. Kada govorimo o konceptima. Jedan je već spomenut, to je koncept A2AD, ali osim njega postoje neki novi koncepti koji se također raspravljaju. Riječ je o dalekometnom oružju. E tu su i novi koncepti koji se koriste na, na nižim razinama. Ovdje vidite neke od primjera vidimo elektronsko e, ratovanje koje se sve više ugrađuje dakle, i u izradu oružja, imamo hibridni pristup, male zelene ljude. Imamo dakle nek neke zanimljive sitne, e, sitna poboljšanja, poboljšanja optike na oružju, to omogućava da se spase ljudski životi, ali da se nanese veća šteta neprijatelju. I sve ovo se može promotriti i u Kaliningradu. Ja ne, želim ponavljati ono što ste već čuli, ali danas u Kaliningradu postoji, postoje neovisne snažne vojne formacije koje se i dan danas e, nadograđuju. Evo tu je 336. pješačka bojna koja je tamo prisutna. E, vidjeli smo da će se pojačati snage za izviđanje. Također je spomenuta tvrđava, dakle iza koncepta A2 AD, iskreno, Kaliningrad je jedan od četiri takve regije. Stovremeno, e, Rusija želi sličan sustav na Kurilskim otocima, Klimu i na poluotoku Kola. Ako pogledate što oni točno rade, onda vidite da je Kaliningrad bio posljednji prioritet i ispunjavaju se njihove dakle prioriteti i imamo sada dakle Iskander eh, rakete vidimo obalne zaštitne sustave, obramene sustave, vidimo da oni uspješno dakle grade tu, tvor, eh, tu tvrđavu u Kaliningradu. Ovdje vidite kako A2 a da izgleda u Kaliningradu, vidite da je veći dio i našeg teritorija već pokriven ovim obrambenim kišobranom. Koliko pogledate kako stanje sa raketama Iskander, moramo se prisjetiti da je to dalekometno oružje. Imaju i kratkometno oružje, dakle lansere raketa koji su na raspolaganju i koji, tu su zračne snage, dakle koji mogu pružiti e, zaštitu iz zraka pod ovim obrambenim kišobranom. Tu su i najave gradnje sustava Bastiona, dakle oko Kaliningrada. Imamo dakle pomoćni sustav koji se može brzo razmještati i pomicati u kratkom vremenu može se dakle uspostaviti ova jaka tvrđava gotovo usred naše regije, a istovremeno tamo prisutna snažna vojna snaga. Ali jedna od najvažnijih činjenica koje se često ne govori jest da Rusi poprilično centraliziraju zapovjedni sustav. Prije gotovo godinu dana uspostavili su Nacionalni centar za koordinaciju obrane i sada mogu koordinirati dakle, sve vojne aktivnosti u ne samo Kaliningradu, nego i cijeloj regiji. To je jedna nova dimenzija. Dakle, oni imaju kapacitet i nadziru kretanje vojne snage dakle, na velikim udaljenostima. Kao što vidite, oni time obuhvaćaju e, sve regije, dakle ne samo Kaliningrad. Ovo je schema organizacije tog centra i Kaliningrad je e, u lijevo dole na, ovom, e, na ovoj slici, dakle ona je već uključena u glavno zapovjedništvo. To znači da se snage mogu preraspodijeliti vrlo brzo i uz e, minimalne napore. Ovo slika pokazuje da sve ono što se događa u Kaliningradu mora, se mora promotriti kao dio veće cijeline. kad govorimo o ukupnoj vojnoj snazi zemlja koja se povećava i ovdje u dnu vidite aktivnosti Rusije dakle na cijelom svom teritoriju. Dakle, nakon početka vojne reforme i stvaranju novih vrsta bojni. Iste su uspostavljene u Kaliningradu. Tu je i koncept razvoja nuklearne snage. Potom se evo, su rakete Iskandar premještene u Kaliningrad. Imamo pokazatelje da će one tamo ostati stalno. Vidi se da se ozbiljno radi kada je riječ o vojnom kapacitetu, to regija bi se trebala ozbiljno uzeti u obzir, ali istovremeno moramo se sjetiti još jedne stvari, da je i jaka vojska samo sredstvo, sredstvo u rukama političkog vrha i da problem zapravo da je problem zapravo upravo u tom političkom vrhu tu su neke, neki citati Putina koji je izgovorio na jednom forumu koji je održan u listopadu i kaže naša zemlja neće tražiti nikakve dozvole, mi moramo uzeti u obzir potrebe naše zemlje i zato možemo reći da ne znamo kako će reagirati u određenom kontekstu. Hvala vam na pažnji i rado ću govoriti na vaša pitanja ukoliko ih bude. Hvala gospodine Petrajtis. Riječ za gospodin Bernije, ali bih vas, bih zastupnika zamolila da podignu e, ruke ukoliko žele kasnije e, našim panelistima postaviti pitanja. Gospodin Bernije, hvala i hvala na ovom pozivu, doista ga cijenim i hvala kolegama panelistima koji su podijelili ove korisne informacije vezane uz e, ovu doktrinu. Dakle, tu je militarizacija oblasti Kaliningrada koja se treba promatrati u širem kontekstu ruske dakle, obrambene politike. Dakle, tu je prepostavljeno moguće korištenje sile, to je sve nešto što valja imati uvijek na umu. Još jedan važan dodatni element jest imati na umu stratešku važnost Baltika. To je dio svijeta u kojem Rusija graniči sa Europskom unijom i NATO-om. Dakle, pojam ruske zone utjecaja i njihove moguće ranjivosti dolazi u prvi plan, zato je to važno. To je zona u kojoj se nalazi određena kritična infrastruktura za nato ove saveznike i to je zona koja je pod pritiskom Vojno značenje oblasti Kaliningrad je za Ruse značajno. To su spomenuli i drugi panelisti. Tu se obučavaju trupe, izvode vježbe, vrši se pritisak na saveznike. Tu se skupljaju obavještajni podaci i tu nam se upućuju snage. To je isturena obrana dakle ruske sjeverne flote, što je dio njihove strategije odvraćanja, dakle važna zona iz perspektive Moskve. Što se tiče militarizacije samog Kaliningrada, dakle koji je stav NATO-ove obrambene politike? To je dio većeg problema, šireg konteksta, a to je e, jedan širok front, dakle, vojnih aktivnosti od Baltika do Mediterana. Dakle, tu govorimo o jačanju snaga u blizini e, NATO-ovih saveznika i Evropske unije. Tu obuhvaćamo, dakle, i napad na Ukrajinu i aneksiju Krima te njihovu vojnu prisutnost na istočnom Mediteranu i u Siriji. Što se NATO tiče, prisutnost ruskih snaga na njihovom suverenom teritoriju nije problem. Nas brine gomilanje snaga koje bi se mogla koristiti u napadu u kontekstu mogućeg destabilizacijskog djelovanja Rusije. Dakle, vojni kapaciteti, no, to je dobro opisano od strane naših e, dvaju panelista, dakle, dalekometni projektili, balističke rakete, drugi sustavi i sve to, dakle, objedinjeno u sustavu A2AD. I to sve je dosta blizu saveznicima. Dakle, ove obrambeni kapaciteti mogu imati i ofenzivnu ulogu. Korištenja tih kapaciteta u Kaliningradu, znači da Kaliningrad postaje svojevrsna platforma, dakle, za prijetnje, prijetnje saveznicima, tu se krši pravo na slobodnu navigaciju međunarodnih, e, međunarodnim vodama i u međunarodnom zračnom prostoru. Tu imamo velik broj e, primjera bliskih susreta koji izazivaju zabrinutost. Ova aktivnost u širem kontekstu Dakle, u međunarodnom kontekstu unatrag dvije godine je bila razlog za odluku NATO-a, dakle, sastanak na vrhu u e, rujnu 2014. Dakle, skup snaga za brzo djelovanje, dakle, pa sve do sastanka u Varšavi, dakle, tu gdje smo raspravljali o našoj obrani. Ono što je važno istaknuti iz naše perspektive, to su mjere kojima jačamo svoje snage, one su obrambene prirode, one su proporcionalne i u skladu s našim međunarodnim obavezama i pokazuju naše poštovanje prema sigurnosnoj arhitekturi Europske unije. Dakle, to su minimalne mjere koje su važne za našu sigurnost i sigurnost naših saveznika. Ono što je još važno naglasiti je da u, našem jačanju da i, dalje, držimo otvoren kanal za dijalog sa Rusijom, dakle želimo veću transparentnost i želimo smanjenje rizika. To je složeno pitanje, ali je za nas jako važno. Dva tjedna nakon sastanka na vrhu u Varšavi održali smo sastanak vijeća NATO Rusija, tu smo dakle svim članovima predstavili pa i Rusiji elementi za ovo naše novo djelovanje i naglasili smo važnost potrebe da je Rusija na transparentan način predstavi dakle, svoje vježbe i druge aktivnosti, da o tome obavijesti sve članove vijeća. je jedan važan element eh, našeg dakle, djelovanja vezano uz sigurnosna pitanja povezana sa regijom Baltika jesu simboličke odluke donesene na samitu u Varšavi, a to je prisutnost e, NATO-ovih snaga, dakle na Baltiku, odnosno u Poljskoj. Riječ je o skromnoj prisutnosti vojnih snaga, da govorimo o nekoliko stotina ljudi. Dakle, uzimaju se u obzir svi mogući scenariji, dakle konvencionalni scenariji, regionalni scenariji. teškoću donosi ono što smo vidjeli na Krimu, a to su ovi ambivalentni scenariji, hibridno ratovanje, što podrazumijevamo pod hibridnim mjestu, upravo to ambivalentno, dakle teško je utvrditi odgovornost. Što to konkretno znači? Dakle, postupak donošenja odluka, i to naš postupak donošenja odluka je složeniji i teži, gubimo vrijeme, zato gubimo inicijativu, zato gubimo. I to je ono što želimo izbjeći. Dakle, ono što su usvojili šefovi vlade i država u Varšavi jest sposobnost, dakle da se ukinu ove moguće ambivalentnosti. Mi smo bili prisutni tamo, prisutni smo i odmah ćemo pokazati političku volju i na taj način olakšati donošenje odluka. Iz naše perspektive je također važno reći da mi ne, ne prijetimo nikome, uključujući i Rusiju, transparentni smo kad je riječ o našim snagama. Analiziramo situaciju u Kaliningradu i u e, široj regiji Baltika. Važni elementi su opće implikacije. Prva implikacija jest interes velikog broja partnera, tu su Švedska i Finska, da se raspravlja o sigurnosti na Baltiku sa saveznicima u NATO, to je na otvoren način. To obuhvaća kvalitetu naše analize, donošenja odluka u regiji. Još jedna implikacija je važnost podjela informacija, dakle, osvještenost. To je upravo što radimo evo i danas. Potom potreba koordinacije, stratkom, dakle strateške komunikacije, kako njih valja razmotriti, na koji način odgovoriti. Spomenuli smo ruske e, vježbe. Imamo više aspekata. Znamo za većinu njihovih vježbi unaprijed, Znamo da će biti više, dakle, akcija, planova i kako odgovaramo kad kroz putem strateških komunikacija i to valja uzeti u obzir. Potom civilna spremnost također važan aspekt. Na koncu pitanje militarizacije Kaliningrada je važno geostrateško pitanje. NATO tu ima čitav niz jasnih odgovora za koje se nadamo da će dodati jednu dodatnu sigurnosnu dimenziju Europi, ali to nije kraj ove e, priče, dakle šireg razumijevanja o tome što se zapravo događa. Hvala vam lijepa. Htjela bih vas obavijestiti prije nego što krenemo sa pitanjima i odgovorima, odnosno raspravom o ovoj temi, da smo nedavno zaključili sastanak Dinart gdje smo imali um, zapovjednike iz Njemačke i predstavnike NATO-a koji su razgovarali o općenitom angažmanu NATO-a na istočnim i južnim granicama područja NATO-a u kontekstu novih izazova. Dakle, razgovarali smo o našim zajedničkim kapacitetima i zaključeno je da su ti kapaciteti veći od svih onih koje u ovom trenutku e, ima Rusija. Međutim, ne trebamo biti naivni e, jer e, važno je pratiti što se zbiva i moramo imati odgovarajući odgovor na ono što se zbiva u Rusiji, ne samo u vojnom području, nego i u brojnim drugim područjima. Dakle, i, izvukli smo određene pouke i pouke u pogledu ranog upozoravanja e, vezano uz ono što se dogodilo 2008. godine u Gruziji, e, agresija i rat, zatim smo imali agresiju i aneksiju e, Krima u Ukrajini. Dakle, moramo unatoč svemu kombinirati različita sredstva, kako vojna, tako i politička, a u cilju uspješnog, e, uspješnog odvraćanja Rusije. Prije svega želim dati riječ potpredsjedniku odbora gospodinu Ščetini. Hvala vam lijepo predsjedateljice, dame i gospodo, molim vas da stavite slušalice, govorit ću češki. Imam dva pitanja. Moje prvo pitanje je pitanje za gospodina Gabriela Bernijea, Čuli smo naime za male zelene ljude, pa me zanima Može li se članak peti našeg ugovora povezati i sa e, dijelom sa djelovanjem tih zelenih ljudi u bilo kojoj zemlji susjednoj području Kaliningrada. E, zatim moje drugo pitanje odnosi se na naše e, kolege e, odnosno gospodina iz, gospodu iz Litve i Poljske. Ovdje je riječ o raketama koje ste spomenuli, koje su postavljene, rakete Iskander postavljene na području Kaliningrada. Ne čudi me da to brine našu predsjedateljicu jer te rakete imaju domet od 500 km, ali i stanovnici Varšave mogu biti zabrinuti jer i njih mogu pogoditi te rakete. Podsjećam vas kada je e, sovjetska vojska okupirala Čehoslovačku Sovjeti su tvrdili kako nikada nisu postavili nuklearno naoružanje na području bivše Čehoslovačke. Vjerojatno sada isto tvrde i za područje Kaliningrada. pa mene zanima imate li ikakve informacije, ikakve podatke o mogućem postojanju nuklearnog oružja na, tržištu, na teritoriju Kaliningrada? Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Ja se ispričavam što nisam bio ovdje tijekom prvog današnjeg izlaganja. E, doista mi je žao što je Rusija odlučila militarizirati to područje i na taj način izvršiti pritisak. Sjećam se 90. godina kada je rasprava išla u sasvim drugom smjeru, tada se planiralo da se to područje pretvori u određeno područje slobodne trgovine i da se pridruži možda i europskom E, prostoru slobodne trgovine, iako bi ostalo u Rusiji. To bi na neki način bio most između Rusije i Europske unije. Međutim, Rusija je odlučila drugčije i doista mislim da je to velika šteta da se tako što događa rodnom gradu Emanuela Kanta. Siguran sam da bi on prije dvjestotinjak godina e, želio nešto sasvim drugo. Što se tiče militarizacije, može li se ona provesti e, preko kopna. Kakve sporazume Litva ima s Rusijom u pogledu željezničkog prijevoza? Dakle, mogu li Rusi militarizirati to područje kopnom željeznicom ili moraju koristiti zračne snage, odnosno morski put? mi smo razmatrali mogućnosti prometa i osigurali smo da transportne rute budu vojno osigurane kako bismo mogli spriječiti prijevoz takvih roba. U prošlosti je Rusija imala određene granične aranžmane. Zanima me imate li vi s poljske strane, odnosno sa strane Litve, e, granicu osiguranu na odgovarajući način? Imate li mogućnost nadzora Dakle, možete li pratiti što se događa ili e, moramo se oslanjati na NATO satelitski nadzor i kakav uopće dogovor postoji vezano uz obuku? Dakle, postoje li promatrači koji su pozvani kako bi se Uh, uspostavilo povjerenje tako što smo imali u prošlosti, planirali se to i u budućnosti, odnosno jesmo li takvu suradnju mi sa svoje strane zatražili. Hvala vam lijepo. Gospodine Zamka, izvolite. Hvala vam lijepa. Pozdravljam činjenicu, a ispravite me ako griješim, da je ova tema Baltičkog mora ponovno na dnevnom redu, no ovo nije prvi puta da se bavimo ovim pitanjem i mislim da bismo svake godine trebali voditi ovakvu raspravu. Objasnit ću kratko zašto. Svi smo svjesni činjenice na koji način izgleda usporedba između natovih snaga i ruskih snaga općenito govoreći nato je snažni ali imamo jednu slabu točku um, u području gdje te ravnoteže nema, odnosno u području gdje je Rusija snažnija i situacija se pogoršava. Gospodin Paholski je spomenuo do kakvih sve promjena dolazi u kopnenim snagama Rusije a njih prate i određene aktivnosti povezane uz zrakoplovne snage. Također na Baltičkom moru imamo jasan primjer, dvije bojne korvete su ondje koje su bile u Siriji, a njihov domet je čak četiri puta veći nego domet raketa Iskander. Dakle, imamo razloga za zabrinutost i mislim da svi pratimo što se zbiva i analiziramo snage država članica NATO-a i snage Rusije. Mene su se dojmile osobito dvije stvari. Kao prvo, želim reći da su ruske snage profesionalne snage, dakle riječ je o profesionalnim vojnicima, a ne o unovačenim vojnicima. I čini se da se njihova vojna sposobnost pojačava ne samo kad je riječ o brzom raspoređivanju vojnih snaga, nego i kad je riječ o izvanrednim neočekivanim napadima poput onih u Siriji ili na Krimu. Ne možemo uvijek predvidjeti i e, detektirati njihovo djelovanje. Evo u čemu je problem. Mi moramo odgovoriti na ovakvu novu i promijenjenu dinamiku. Govorit ću sada vrlo iskreno. Ako želimo na vojni način reagirati, nužno se moramo ograničiti na neke simbolične geste. Naime, kad govorimo o vojnoj dimenziji, jedino što možemo učiniti jest da rasporedimo nekoliko tisuća vojnika dakle nekoliko tisuća naših vojnika, a to naravno neće biti protuteža golemoj ruskoj vojnoj sili. Zato kažem da je tu riječ o simboličnoj gesti. No, naš odgovor može biti dvojak. S jedne strane imamo aktivnosti NATO-a u cijelosti, a s druge strane aktivnosti država članica. I moram reći da sam doista zapanjen, jer među državama članicama o kojima ovdje govorimo postoje neke koje ne žele pojačati svoje vojne i financijske napore. Meni to doista nije jasno. Ja dolazim iz Poljske. Poljska je svjesna ozbiljnosti ove situacije, a naš trošak za vojsku je 2% našeg BDP-a druge zemlje ne žele trošiti više od 1%, a nekada ne troše čak niti taj 1% za vojsku. O tome trebamo govoriti kao države članice NATO-a i prije nego što budemo imali veća očekivanja od NATO-a moramo vidjeti što smo sami e, spremni učiniti. Prijeći ću sada na drugo pitanje. Postoje brojne prijetnje. Jedna od tih prijetnji povezana je s činjenicom da nemamo proturaketnu i protuzračnu obranu. Naša obrana nije dostatna, nije dovoljna, a ulaganje u takvu obranu bilo bi skupo i zahtijevalo bi mnogo vremena. Moje pitanje je sljedeće. Sa trenutačnim resursima ne bi li se možda isplatilo rasporediti određene jedinice, tri ili četiri bojne sa raketama Patriot na odgovarajuća mjesta? Znamo da su rakete Patriot mobilne i sama e, izobrazba, sama obuka nije dovoljna. Hvala vam lijepo, osobito na vašim zaključcima u potpunosti se s vama slažem. Hvala vam lijepo, zahvaljujem vam što ste nam podnijeli ažurirane podatke koji su doista takvi da bi se političari morali zabrinuti, a da uopće i ne govorimo o građanima. Kaliningrad je postao simbol vraćanja na hladno ratovsku ravnotežu i to je poruka koju e, moramo vrlo ozbiljno shvatiti. Kolega je spomenuo ideju koja postoji već dugo, a to je da se Kaliningrad pretvori u zonu slobodne trgovine. Ja sam jedan od parlamentaraca koji sam sudjelovao u tim razgovorima prije 25 godina sa kolegama iz Njemačke i e, stanovnici Kalinjigrada bili su veoma zainteresirani, osnovali su institut za slobodnu trgovinu, željeli su napraviti odgovarajuću infrastrukturu, ali Moskva to nikada nije dopustila. Ono što mene brine je nedostatna ravnoteža između strateških ratnih planova Rusije s jedne strane i europske reakcije s druge strane. Godinama već postoji jasni znakovi modernizacije ulaganja u vojsku od kada je Putin došao na vlast. A mi smo to, po mom mišljenju, cijelo vrijeme zanemarivali. Nismo to shvaćali dovoljno ozbiljno. Najvažnija poruka, po mom mišljenju, za nas jest da strateški cilj Rusije jest narušavanje sigurnosne strukture NATO-a koju oni žele zamijeniti vlastitom sigurnosnom arhitekturom. Mislim da gospodin Putin ima jedan motiv, pa me zanima što vi o tome mislite, a da taj motiv nije samo vojni nego politički i da zbog toga on izaziva kredibilitet NATO-a na području baltičkih zemalja. On na taj način želi pokazati da NATO nije u stanju učinkovito braniti svoje najudaljenije članice ili svoje najslabije članice. Drugim riječima želi diskreditirati NATO i e, poniziti ga i samim time u ovom području stvara se novo područje sukoba i nestabilnosti. Uvelike zabrinjavaju informacije o tome koliko e, učinkovito ruske vojne snage mogu pokriti baltičko područje i tu dolazimo do jednog praktičnog pitanja kad bi došlo do ofanzivnog djelovanja koje bismo mogli opisati kao agresiju, NATO bi morao brzo raspodijeliti nove vojne snage i opremu. Pitanje je kako se to uopće može učiniti na području Baltika koje je toliko pokriveno e, ruskom vojskom. Tu se postavlja psihološka dilema. Treba li poslati i raspodijeliti snage tamo gdje su potrebne ili zapravo strahujemo od praktičnog sukoba sa e, ruskom vojskom poglavito zrakoplovnim snagama. I posljednje moje pitanje tiče se hibridnog ratovanja, iznimno mi je drago čuti da o tome razmišljate, kao što ste i sami rekli, glavno pitanje ovdje je ambivalentnost. I Kakva će biti reakcija NATO-a u tom slučaju, jer hibridno ratovanje u području baltičkih zemalja počelo bi poticanjem unutarnjih sukoba. Nakon toga će doći privatne e, jedinice i izazvati krvoproliće i na kraju će doći ruske snage kao mirotvorci. Dakle, uistinu bi bilo teško pronaći odgovarajući odgovor na takvo stanje. Pa me stoga zanima kakva bi bila vaša reakcija u tom slučaju. Hvala. Hvala lijepo. Tajništvo nije znalo hoće li gospodin Mazurani doći i hoće li se htjeti javiti za riječ. Ako se želite javiti za riječ, izvolite. Ne, hvala vam lijepa. Onda bih sada i ja postavila svoje pitanje gospodinu Bernijevu. Govorili ste o ruskom scenariju, odnosno o ruskom planu postavljanja oružja i rekli ste dok god je to oružje na ruskom teritoriju, mi to moramo primiti na znanje, ali da kako e, veoma teško možemo dovesti u pitanje njihovo pravo da e, postavljaju to oružje. Mi dakako moramo pratiti razvoj događaja i potpuno je jasno da dolazi do jačanja e, njihovog naoružanja. To je sve jasno, no želim još jednom naglasiti da postoje određeni obrazci političkog eh, ponašanja, političkih scenarija, dakle takozvani eh, zamrznuti sukobi, prije svega imamo hibridno ratovanje, dakle destabilizaciju čitavog područja, čime se stvaraju zamrznuti sukobi kao recimo u Južnoj Oseti i Abhaziji a onda se prelazi na strani teritorij koji više nije ruski teritorij i ostvaruju se određeni politički rezultati jer različite političke opcije počinju se odnositi prema ruskim snagama kao da su dobrodošle. Isti taj scenarij ponovio se i u Ukrajini, gdje nakon dugog razdoblja priprema je do toga došlo, a trenutačno pratimo razvoj događaja i u Moldovi i uvelike nas brine što se tamo zbiva. Dakle, moramo uzeti u obzir globalnu rusku strategiju u kojoj je vojna komponenta samo jedan dio čitavog scenarija. I čitav taj koncept je eksplicitno zacrtan u službenim dokumentima Rusije još iz razdoblja 2005. 2007. Dakle, tamo imamo doktrinu e, vojne obrane e, gdje se predviđa ponovna uspostava e, prevlasti u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. Mi još uvijek nemamo odgovarajući zajednički odgovor na takve planove. Evo, gospodo, istim redom kojim ste i prethodno govorili, ja vas sada molim da se osvrnete na pitanja koja ste čuli. Gospodin Paholski, izvolite. Hvala. Čuli smo zanimljiva pitanja, pokušat ću redom odgovoriti na njih. Prvo primijetio sam pitanje o indikacijama i simptomima koji su povezani s e, moguće e, raspoređivanje nuklearnih bojevih glava u regiji. Vi u parlamentu vjerojatno znate da iako e, mi to imamo u NATO-u i u članicama NATO-a, vjerojatno nećemo o tom razgovarati na ovom današnjem forumu, ali htio bih e, zapravo govorio o drugoj perspektivi o toj temi. Činjenica, moguća činjenica da bi dakle, mogući takav korak E, Ruske federacije može se podijeliti na nekoliko opcija. Dakle, to se može napraviti otvoreno ili prikriveno. Postoje onda drugi različiti scenariji koje možemo očekivati od Rusije, a to utječe na način reakcije međunarodne zajednice na tu situaciju. Moj drugi komentar na to je sljedeći. Iz isključivo operativne perspektive ista razina važnosti treba dati činjenici e, da se takve, takvo oružje može uopće rasporediti, a isto tako i iskoristiti, upotrijebiti. I u tom smislu i u ovom kontekstu postoji ogroman problem koji, o kojem se često ne govori u europskim raspravama, a bi moglo to postati, je pitanje e, taktičke uporabe nuklearnog oružja od strane Rusije. Ta rasprava se vrlo često pretvara u tvrdnje da e, bi NATO savez trebao napraviti nešto prije nego što Rus e, prije nego što uopće počnu razmišljati o transparentnosti, pa postoje ograničene mogućnosti da se to promijeni u kratkom roku. Kad je riječ o transparentnosti, kad je riječ o ograničavanju rizika da Rusija e, provodi e, svoje nuklearne korake, mislim da je jako bitno pratiti e, mogućnost raspoređivanja nuklearnog e, oružja iz taktičkih razloga u Europi od strane Rusije. Treće, kad je riječ o načinu e, isporuke nuklearnih bojevi glava, prema različitim scenarijima. Čak i kada se to ne bi napravilo u Kaliningradu, postoje niz načina na koje Rusija može isporučiti takvo oružje na teritoriju Europe, odnosno NATO članica. Iz, eh, znači, eh, Rusije sa svog teritorija. Kada bi se to dogodilo u Kaliningradu, to bi značilo da postoje posebni alati u e, ruskoj strategiji i operativni aspekt tu ne bi bio od ključne važnosti, ali naravno e, tu je isto tako nešto što treba uzeti tu, isto tako nešto što treba uzeti u obzir, a to je omjer učinkovitosti i e, troškova. Pitanje vezano uz to kako pokušavamo pratiti granicu s e, Rusijom i kako je stanje izviđanja. Dakle, iz nacionalne perspektive naravno trebamo iskoristiti sve moguće e, izbore e, da bismo to činili. Mislim da smo dobro kalibrirani. Istovremeno, kao što znate, u kontekstu hibridnih scenarija ili u slučaju scenarija gdje nema upozorenja ili upozorenje došlo u kratkom roku, postoji e, robustni e, CNR sustav NATO u, i nakon samita u Varšavi tu su neki dodatni elementi, ne smijemo ovdje govoriti o e, detaljima, ali tu su dakle važni elementi koji bi trebali doprinijeti našoj osvještenosti i razini E, simptoma, indikatora e, koji ukazuju na sadašnje e, ozračje i atmosferu u Rusiji. Kad je riječ o pitanju promatražća za obuku, Rusija ne primjenjuje ugovor CFE Bečki sporazum se provodi, ali ne u potpunosti. E, pogotovo u kontekstu e, vježbi SNAP koje je Rusija provela prošle godine. Sve obveze nisu ispunjene u potpunosti i postoji tu e, dodatni izazov vezan uz transparentnost i jačanje sigurnosti. Treće pitanje je postavio zastupnik Zemke. No prije ću se osvrnuti na komentar e, kako ocijeniti e, proširenu prisutnost. Mislim da to predstavlja temeljnu e, promjenu stava NATO-a na istočnom boku. Pokušat ću to ocijeniti, ali istovremeno to treba gledati iz operativne perspektive i čak i kad pokušamo razmotriti takozvano hibridno djelovanje, korištenje kinetičkog ili nekinetičkog nekinetičkog oružja, odnosno alata. Kad je riječ o kinetičkim alatima, prisutnost postrojbi u baltičkim zemljama i u Poljskoj je nešto što treba e, ukalkulirati. Inicijalna odluka da e, se bude prisutan na istočnom boku je važna, ali međutim ta odluka nema samo e, stratešku važnost već e, postoji isto tako i e, vojna dimenzija koja je važna. Kad je riječ o protuzračnim protuzračnoj e, obrani. Ideja je da NATO zauzme takav pristup u pogledu pojačane razine rizika može se uspostaviti i e, NATO-va e, misija trajne obrane. Uvijek se postavlja, e, mogućno, postavlja pitanje kako to učiniti. Postavlja se pitanje razine provedbe te operacije, kako bi ta operacija, kako postići da ona bude trajna. Prošle godine smo imali jednu misiju u Turskoj koju je provodio NATO Radilo se o istoj temi, trajnoj obrani i e, same, sama sposobnost nije dostatna i to e, je nešto što jako utječe na rasprave u NATO o tome kako to postići i kako e, i, zapravo se raspravlja o tome kako postići konsenzus da se uspostavi stalna odnosno trajna obrana. Poljska to u potpunosti podupire. E, dok ne uspostavimo vlastite snage, odnosno kapacitete, e, uspostavit ćemo privremene želimo investirati u to i općenito govoreći to bi moglo biti korisno. Po, postoje problemi sa sposobnošću i postavlja se pitanje kako to napraviti i uvjeram vas da ovo nije prvi puta da se ovo pitanje u Briselu spomenulo, možda ne u ovoj dvorani, ali u nekoj drugoj instituciji jest. I posljednje pitanje odnosilo se na E, ojačavanju e, s obzirom na e, snažnu A2AD strukturu u Baltičkoj regiji. Iz vojne perspektive dio odgovora krije se u ofenzivno-defenzivnim sredstvima, ali mislim da trebamo postići potrebnu razinu spremnosti NATO-vih e, postrojbi koje bi bile inicijalne postrojbe u slučaju takvog scenarija. Pritom mislim na NATO-vu e, snage za odgovor i u Varšavi i nakon samita u Varšavi e, poduzete su mjere da se poboljša kretanje, odnosno prebacivanje tih snaga u tu regiju. Puno treba napraviti i na nacionalnoj razini. Uvjeram vas da ne samo u Poljskoj, već i u baltičkim zemljama se poduzimaju značajni napori i i to iz, e, u proceduralnom smislu, ali i u infrastrukturnom smislu treba omogućiti brzo, brzo odvijanje takve operacije. Ne radi se samo o ovom pitanju. Tu je i niz drugih elemenata, uključujući i, odnosno počevši od strateške perspektive. E, ojačavanje bi bilo lakše kada bi razina koheren, kohezije bila jača ne samo na političkoj razini već i e, na razini natovog e, procesa planiranja obrane. Isto tako potrebni su neki koraci da bi se osnažila operacija, odnosno djelovanje u smislu odvraćanja. A isto tako treba izračunati mogućnosti protivnika, te isto tako treba napraviti izračune o tome kako se to osnaživanje može provesti u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Hvala. Sada predem riječ gospodinu Petrajtisu. Hvala. Pitanja su dosta teška, pokušat ću odgovoriti e, na njih kako su postavljena. Ispričavam se ako propustim odgovoriti na neko od pitanja. Pokušao sam ih sve zapisati. Dakle, prvo pitanje, ako sam e, dobro shvatio, prvo pitanje se odnosilo na e, male dakle na male zelene. E, to su temelji na našem uvjerenju da e, Rusi e, dobro koriste sva prošla iskustva. Mali zeleni su zapravo ljudi privatnih kompanija. Privatne vojne tvrtke su se koristile samo u pripremnoj fazi i to vrijedi i sad, odnosno treba vidjeti, odnosno vrlo je teško znati tko stoji iza tih tvrtki i e, budući da se radi o vojnicima, oni vole pucati. I to je upravo ono što se danas događa u Siriji, to je ono što se e, događa u Ukrajini. Dakle, to je jedan od primjera e, kako Rusija dobro i efikasno koristi te nove koncepte. Kad je riječ o pitanju e, nuklearnog oružja Iskandera, ako govorimo o Iskanderu, Rusi su prije tri ili četiri godine već rekli da će ponovno naoružati sve oružane brigade Iskanderom do 2018. godine. E, Iskander brigada nalazi se u Kaljeningradu, čeka da se to i dogodi i to dugo traje i ta operacija nije tajna. Možda ćemo iduće godine vidjeti da dolazi ta oprema jer ostale E, brigade je već dobivaju. Kad govorimo o mogućnosti da se nuklearne bojeve e, glave tamo dostave, trebamo imati na umu da većina e, ruskog naoružanja dolazi iz razdoblja Sovjetskog saveza i njihova filozofija se i dalje temelji na tom razdoblju. Tu postoje dvije opcije, a to vrijedi i za nuklearnu opciju. Dakle, ako se govori o S-300 ili S-400, oni se mogu koristiti za nuklearne bojeve glave. I ako uzmemo sustav S-300 ili 400, e, oni isto tako mogu doći do e, ciljeva e, kao i ovi drugi. Stoga nije problem da se taj koncept vrati na pitanje naoružanja ako se donese takva odluka. Kad je riječ o e, vojnom tranzitu, da, Litva je zemlja koja e, odvaja Rusiju od Kaliningrada i imamo e, vojni sporazum s Rusijom koji se temelji na sporazumu koji je potpisan prije puno godina kada je Rusija povlačila svoje postrojbe iz Njemačke. Za sada smo zadovoljni s tim vojnim tranzitom, on su, savršeno funkcionira i prema našem shvaćanju i našim e, e, e, našem promatranju to Rusi uopće ne koriste informacije koje mi dobivamo i dajemo našim političkim strankama i našem društvu pokazuju da u posljednjih nekoliko godina E, sve isporuke, kopnene isporuke e, su se odnosile na mirnodopske proizvode, građevinski e, materijal za vozila i tako dalje i to je nešto što bi isto tako se to moglo donositi i drugim putem I e, zadnji e, slučaj s Iskanderom to isto tako pokazuje. Dakle, e, zadovoljni smo tim pravilima, a i oni isto. I mi ovaj tranzit doživljamo kao moguću prijetnju. Ali kad je riječ o isporuci oružja ili nečeg osjetljivost, pretpostavljam da bi E, Rusija koristila ne kopneni put, već zračni i morski. Kad je riječ o granici s Ruskom federacijom, imamo sporazum e, o granici s Ruskom federacijom. Sada smo u procesu e, definiranja granice. Za nekoliko tjedana ću morati ići u Mosku jer sam član Litovskog izaslanstva koje pregovora o tom procesu pokušavamo dovršiti taj proces. Nadamo se da ćemo uspjeti iduće godine. Tu su neki problemi i neslaganja koja se odnose na to pitanje i nadam se da ćemo uspjeti i da će granica biti ne samo da će, dakle, da će ta granica biti definirana i na kopnu. Imamo nadzorne sustave e, koji postoje dakle, na kopnu. Kolega je isto tako spomenuo e, još jednu stvar i i mislim da se svi sjećate da je predsjednik Medvedev rekao da je sigurnosni e, režim koji e, Rusija koristi za Europu, da ga nastoje i dalje koristiti, on nije dobar. Oni sada to pokušavaju napraviti s bečkim dokumentom. Prije nekoliko dana dobili smo, a vjerojatno i vaše zemlje su dobile poruku e, iz Beča da Rusi ne žele da se taj dokument ažurira da se ažurira i koristi e, najnovija verzija od ove godine i koriste staru verziju. Kad je riječ o e, bečkom dokumentu, obično smo imali bilateralne sporazume s Ruskom federacijom da se razmjenjuju e, vojne inspekcije i promatračke misije kako bi oni posjećivali naše vojne postrojbe i kako bismo mi isto tako imali mogućnost ići u Kaljiningrad. 2011. godine, ako ne griješim, Rusi su E, na vlastitu inicijativu poništili taj sporazum i sada više nemamo nikakvih bilateralnih instrumenata u tom smislu. Pitanje koje se odnosi e, koje se odnosi se odnosi na izviđanje, mi e, nastojimo omogućiti takvu vrstu djelovanja i ako bilo koja zemlja i vojni planeri zaključe da je dodatno izviđanje potrebno zbog e, koraka koje poduzima Rusija, a Rusija govori o slobodnim divizijama, da se one oformljuju, to nije istina. E, E, dakle, radi se o trima divizijama, ali ne radi se samo o trima divizijama, već puno njih. Oni su zapravo oformili e, nove vojske, nove korpuse i oni e, formuju puno više nego što govore i to ne kriju, jer ovo što ja govorim dolazi iz otvorenih izvora. Naravno, postoji obavještajni podaci, ali ja trenutno koristim informacije iz otvorenih izvora. Kad je riječ o ruskim postrojbama i njihove sve većoj profesionalnosti, da, to je činjenica, to je istina. E, ministar obrane je ponosno rekao prošle godine da je broj e, profesionalnih vojnika, da on nadilazi e, broj unovačenih vojnika i E, da snage za brzi odgovor se sastoje sada od profesionalaca i postoji doista i velik broj profesionalnih vojnika koji napuštaju vojsku, ali barem prema otvorenim izvorima e, dosta su uspješni u regrutiranju novih ljudi i razmještanju istih u postrebe. vojna mogućnost postane prilično, eh, vojna karijera postaje važna mogućnost za mlade. Ovisi o odlukama kako se boriti protiv A2AD. Naravno, postoji jedan od načina i da se koristi vojna sila da se probije A2AD. E, postoje američke teorije o strategijama prije svega u mornarici i tako dalje i oni su orijentirani prije svega prema Aziji gdje također može doći do operacije, to se može koristiti isto tako i drugdje, ali isto tako jedan kišobran može se pokriti drugim a taj drugi kišobran trećim. Postavlja se pitanje e, vojne stručnosti, kako e, se time boriti oružjem, koliko brzo se može oružje e, rasporediti i koliko dobro se može kontrolirati ta sila. Dakle, to ovisi o vojnim savjetima, a znamo da je tu NATO-va ekspertiza velika. Posljednji skup pitanja odnosila su se, na neka od njih neću moći odgovoriti, jer mm, zapravo su postavljena predstavniku NATO-a, ali bilo je dosta zanimljivo mišljenje o tome kako Rusija pokušava zamijeniti ulogu Amerike u Europi. I e, s time bi se htio vratiti na jedno događanje na kojem sam bio prije četiri ili pet godina. Tada je postojala određena suradnja između NATO-a i Rusije. I razgovarali smo o doktrinama, o konceptima. Bili su predstavnici ruskog ministra, e, ministarstva obrane i na prijemu kao što to obično biva, razgovor je postao opušteniji i kolege iz Rusije su rekli nešto što je bilo dosta zanimljivo, ali me malo i šokiralo. Dakle, taj kolega je rekao da NATO misli e, da, da je njegov cilj da e, izbaci Ruse i umanji važnost e, Njemaca. i to je nešto e, što je rečeno neformalno, ali kad razmislite o tome, moguće, e, to je isto tako jedna od e, opcija koju Rusija može, o kojoj može razmisliti. Hvala. Gospodine Bernije, izvolite. Uh, Hvala. Ovo zajednički element svih ovih pitanja je dakle ova ambivalentnost. Dakle, se odnosi na male zelene i na ostale pitanja. Dakle, tu smo govorili o značajnijoj prisutnosti upravo u tom kontestu kako izbjeći ambivalentnost eh, i kako ubrzati donošenje političkih odluka od strane savezništva. Nešto o Iskanderu. Dakle, sovjetski i ruski kapaciteti. Oni imaju dvostruku namjenu, dakle mogu se staviti konvencionalne ili nuklearne bojeve glave. To tako u smislu dizajna, inženjerstva, dakle, vodi se računa o strateškoj perspektivi o potencijalnom neprijatelju i to valja uzeti u obzir kada vidimo Iskandar izvana, oni svi izgledaju jednako, a kad vidimo transporter, dakle ovaj kamion koji nosi sustav i oni su svi jednaki, standardni i nama je teško onda utvrditi o čemu je riječ, nemamo inventar, nemamo brojke i dakle tu ta ambivalentnost. Dakle, tu je potreba jačanja otpornosti, vojna dakle, dimenzija i civilna dimenzija unutar tog konteksta te politički instrumenti na raspolaganju upravo evo, nasuprot moguće agresije, ambivalentnosti i hibridnih aktivnosti. tom pitanju odnosa snaga u Baltičkoj regiji. Ne zanimaju nas dakle reakcije bez obzira na broj divizija, količina novca koja se troši na sredstva, sredstva koje oni troše, imamo strukturu koju smo e, razvili upravo da bismo izbjegli svaku ambivalentnost. Tu su određene funkcije kojima raspolažemo, tu je jasnoća poruke, jasnoća namjene i vezano uz javnost, odnosno prema javnosti. To je čvrst sustav, onako kako ga mi vidimo, a riječ je o odnosu, dakle, snaga unutar savezništva. Potom značenje simboličnih e, gesta. Zato istino postoji politička simbolika A to je jednako važno i u vojnom smislu, upravo zbog kredibilnosti. Imamo dakle isturene snage koje se mogu boriti i to je nešto što naglašavamo. Što se tiče raketne obrane, naša raketna obrana nije usmjerena prema Rusiji, to smo, to tvrdimo još e, od e, dakle stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. I tu nam Rusija stalno prijeti, oni nisu na istoj razini. Kad je riječ o kapacitetima, potom ne možemo mnogo toga učiniti. To su iz osnovni zakoni fizike. Potom tu odluka o neširenju, dakle, balističkih projektila. Dakle, to je mogućnost slanja naših trupa u misije. Mm, teškoće s kojima se suočavamo sa ruskim kapacitetima, sa ovim dvostrukim e, kapacitetima dvostruke namjene, dakle nuklearna i konvencionalna namjena. To je nešto što je dosta visoko među našim prioritetima i promišljamo o tome. Potom, dakle, kredibilnost u Baltičkoj regiji, prijetnje, ponižavanja, doista slažem se s vama, teškoće s kojima se suočavamo. Dakle, ne uzimamo u obzir odnos snaga, nego je situacija baš kako ste vi opisali, već o prijetnjama, poniženjima, tako dalje. Potom set instrumenta koji je na raspolaganju. Tu je mogućnost brzog odgovora, potom snage koje mogu odmah brzo uslijediti. To je složen proces povezano je sa politikama osposobljavanja, dakle moramo imati odgovarajuće standarde, ritam osposobljavanja među saveznicima, ali i sa zemljama partnerima. Dakle, postoji čitav jedan ekosustav koji u biti predstavlja NATO i to je nešto čime se bavimo. A nešto o tehničkim aspektima. Nakon sastanka koji smo držali dakle na vrhu i i o važnosti logistike, dakle razmještanja trupa, tu je došlo do izražaja potreba te dimenzije, dakle opskrba, gorivo, municija. Tu smo vidjeli da su saveznici smanjili svoje kapacitete za logistiku. Dakle, nismo imali više ni pravne mehanizme. Dakle, korištenje luka tvrtke. To su pitanja povezana i sa prijevozom, dakle, otrovnih materijala, primjerice municije i tako dalje. O tome valja voditi računa. To je nešto o čemu se e, razmišlja već godinama i tu je potrebno uložiti veliki trud da bi se ovo riješilo u kontekstu NATO-a, ali i u nacionalnim kontekstima. Bilo ono bi bilo više primjedba nego pitanje bojimo li se sukoba. Mislim da je to doista dobra primjedba. Mi ćemo učiniti sve što možemo da izbjegnemo sukob. Za nas je upravo korištenje odvraćanje, nuklearnog odvraćanja, upravo to izbjegavanje sukoba. Dakle, ne želimo da to bude recimo na dimenzije za koje bi se posegnulo ukoliko bi se iscrpile mogućnosti iz konvencionalnog scenarija. Potom hibridno ratovanje i kako na to odgovoriti, to Otpornost je tu od ključne važnosti, to je nešto što stalno ponavljam. Tu je važan odnos NATO-a i Evropske unije, imamo jedan set alata za koji smatramo da bi bio jako koristan za obranu, za sigurnost zemalja članica i saveznika. Radili smo na čitavom nizu pokazatelja, upozorenja, dakle, kako identificirati prijetnje. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, na vašem pitanju. Pa koji su ključni elementi, ključni element u odnosima s Rusijom? To je predvidljivost. I mi sada, dakle, osmišljavamo mjere koje su potrebne za zaštitu savezništva i naših saveznika, ali postoje elementi kojima ćemo se morati prije ili poslije baviti. Nadamo se da će politička atmosfera biti bolja u doglednoj budućnosti. Morat ćemo ponovno govoriti o kontroli, naoružanja, transparentnosti te pojmu suverenosti. Dakle, mnogo toga nam slijedi raspraviti. Hvala lijepo. Zahvalila bih svima gospodo na vašim izlaganjima i članovima odbora na sudjelovanju ovoj živoj raspravi. Sigurno sam da će gospodin Zamka uzeti u obzir ponovno odnosno gospodin Zamka uzet ćemo u obzir vaš zahtjev da se pozabavimo ovom temom svaki put kada je to potrebno. Sada bih zaključila ovu točku dnevnog reda. S nama su već tu gosti, dakle, za sljedećeg panela, to su... Thank you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 Ladies and gentlemen, allow me to, welcome Lieutenant... Dame i gospodo, dozvolite mi da pozdravimo generala Pukajnena, dakle on je glavni direktor Europskog vojnog osoblja i to je ujedno i evo, iduća točka našeg dnevnog reda, to je uloga dakle, vojnog stožera EU-a u provedbi globalne strategije EU-a. Izvolite generale, imate riječ. Uh, Mrs. Chairman, ladies and gentlemen, good afternoon. Dame i... Particular Dame gospodo, doista mi je zadovoljstvo moći se obratiti vašem odboru. Ovo je zanimljiv dan, kao što ste svi primijetili, još od ranog jutra. Često započinjem obraćanja rečenicom da postoje prijetnje našoj sigurnosti, ali i politička klima se stalno mijenja i ne znamo što je iza horizonta, ali posljednji mjeseci su bili jako zanimljivi za sve nas, a naročito za nas koji radimo za sigurnost i obranu. Također, evo, nakon ove gospode ću govoriti nakon o evropskoj obrani, evo, odjeven sam u uniformu, ali govorit ću o njenoj nekoj dimenziji. Tu smo imali goste iz Litve, iz Poljske, dakle, kolegu iz NATO-a koji su govorili o Kaliningradu. Prvi put sam došao u Brisel 2000. Bio sam jedan od vojnih stručnjaka koji se bavio dakle ovim pitanjem. Brisel je tada bio drugačiji. Imali smo svoj privremeni smještaj u zgradi Justus Lipsus i ta nismo imali značajne sigurnosne mjere. Danas ne mogu, danas ne mogu kretati na jednak način što nije mi drago zbog toga jer te sigurnosne mjere znači da postoje određene prijetnje našoj sigurnosti. Bilo je zanimljivo početi raditi u Europskoj uniji, jer smo mi bili među prvim zemljama koje su se u to uključile, imali smo neke reakcije. Mm, Pitali su nas što vaša vojska radi u Europskoj uniji. Mi smo za mir, a vi ste za rat. Neka prirodna reakcija određenih kolega. Ali nakon nekoliko mjeseci primili smo žensko izaslanstvo osoblja koje nam je reklo dobro je da ste ovdje jer se kolegi prema nama bolje odnose. Evo vidite, što se dogodilo. Dakle, tu je dugo prisutno naše vojno osoblje. Imamo jedinstvenu položaj unutar evropske strukture. Ja ću biti na ovoj dužnosti još do kraja svibnja, odnosno stupio sam na dužnost e, krajem svibnja Od toga se dogodilo u ovih nekoliko mjeseci. Htio bih da me se sjete kao osobe koja je doprinjela Brexitu i biranju najnovijeg američkog predsjednika, ali doista ovo su najvažniji događaj koji su se dogodili i koji će u budućnosti utjecati na naš rad, e, možda ne izravno, ali onda neizravno. Pitanja kojim se bavimo u, dakle, govorimo o dvjestotinjak osoba koja se bavi tim pitanjem. Centar našeg interesa dakle provedba globalne strategije Europske unije. Imamo tri prioriteta, odnosno ja sam zadao tri prioriteta za svoju prvu godinu rada. Jedan od njih je doprinos globalnoj strategiji, njezina provedba. Drugo je osigurati ulogu dakle vojske u EU i nastaviti dakle potporu operacijama i misijama tamo gdje pošaljemo svoje muškarce i žene. Uglavnom je to Afrika. I ovi su ciljevi međusobno povezani. Globalna strategija je osmišljena od strane visoke predstavnice. Mi smo tu dali svoj doprinos I sada je visoka predstavnica odlučila krenuti u sljedeću fazu, preći dakle u fazu provedbe strategije. Strategija je operativna, mi smo tu dali svoj doprinos dakle provedbenom planu kojem se trenutno raspravlja unutar različitih odbora u vijeću i to možete naći i u zaključcima vijeća. Tu će se donijeti odluke dakle o pripremama potrebnim u zemljama, u državama, članicama. Vidjet ćemo kako će se dakle uskoro evo, nastaviti s tim radom. Imamo tu brojne implikacije po evropsko vojno osoblje. Možda ste pročitali strategiju, možda ste svjesni rasprave koja je uslijedila, ne samo u Briselu, već i u vašim glavnim gradovima. Za nas su dvije implikacije jako vidljive i važne. Jedno se tiče vojnih e, kapaciteta, dakle uloga vojnog e, osoblja, dakle u definiranju zahtjeva za razvoj vojnog kapaciteta. Tu imamo odvojena tijela, dakle Europska obrambena agencija, tu je i komisija koja sudjeluje u tom postupku, ali naša uloga je upravo da se bavimo zahtjevima. Prije bavljanja samom, samim zahtjevima trebamo dakle izanalizirati razne scenarije i onda izraditi listu zahtjeva, uzeti u obzir neke pretpostavke i to ćemo obaviti tijekom sljedećih mjeseci, tijekom sljedeće godine. To nije dugotrajan postupak, ali će svejedno je potrebno za njega predvidjeti određeno vrijeme. Dakle, strategija se tiče i vojnih kapaciteta. ali potrebna je suradnja između ministarstava obrane u pojedinim zemljama članicama, potrebna je suradnja sa NATO-om. Kao što znate, zemlje članice imaju određene vojne kapacitete koji su na raspolaganju. E, drugo, možda nešto izravnije, zanimljivije, to je pitanje provedbe koje je povezano sa strukturama imamo određena očekivanja kada je riječ o planiranju i provođenju misija i operacija, bilo da su one civilne prirode ili vojne. Moramo također poboljšati zapovjedne i kontrolne kapacitete unutar tih istih misija. Rekao bih da što se tiče planiranja moramo ispuniti očekivanja, a teško je doći do potrebnih sredstava. Međutim, moramo učiniti nešto što je opipljivo, što je vidljivo i što ispunjava očekivanja na razini Brisela i evo nas Želimo stvoriti bolju e, sinergiju između vojnih e, i civilnih sudionika, uključivši dakle, Europsku službu za vanjsko djelovanje. Tu je također i suradnja dakle, nekih glavnih uprava, direkcije tako dalje. Istovremeno moramo pružiti bolju potporu našim operacijama i misijama. I ono što sam odmah utvrdio, evo prvih pet mjeseci ovdje, je da imamo imamo dakle nedostatke komunikacije između Brisela i snaga koje su poslane u Centroafričku republiku, u Mali i tako dalje. I doista između zapovjednika misija na poprištu i i ono, onih koji vrše kontrolu nemamo e, nikoga dakle u tom lancu. Dakle, koliko vojni zapovjednici imaju neke potrebe, nešto što hitno nastane, nemaju koga zvati. Nitko tu nije nadležan. Dakako, mi ovako ne radimo, ali postoje neki nedostaci u ovoj formalnoj strukturi kada je riječ o organiziranju misija. I ovo je prva stvar koju valja popraviti. Dakle, davanje više autoriteta Europskom vojnom osoblju, dakle, kada je riječ o pružanju bolje koordinacije. To znači da zapovjednici na terenu nemaju potrebu stalno putovati tamo ovamo između Afrike i Brisela, već bi tu bi postojao netko ko će to raditi u njihovo ime. I također ko će im davati stalnu podršku. Ukoliko se nešto hitno dogodi, mi ćemo imati nekoga na raspolaganju, dakle 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i moći odmah odgovoriti. To je dakle prvo pitanje kojim se moramo pozabaviti. To možemo lako riješiti unutar vlastitih kapaciteta. Kada je riječ o civilnim i vojnoj sinergiji, nekad imam osjećaj da ljudi govore o nečemu čemu ništa ne znaju. To je po meni nešto što nije uvijek svog nesvačan odgovarajući način. Već imamo vojnu civilnu suradnju zato što je Evropska unija civilna organizacija. Međutim, kada pružamo vojne kapacitete na terenu, uvijek postoji ta civilna razina, civilna dimenzija. Ono po čemu smo, u čemu smo jako dobri je suradnja ali struktura dakle u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Imamo obavještajni centar u kojem se nalaze stručnjaci iz civilnih sigurnosnih službi, a ja imam tu ljude da koji se bave tim poslom, dolaze iz vojnog ambijenta i tamo je struktura drugačija. Danas imamo situaciju u kojoj ovi analitičari dakle zajedno proizvode jedan obavještajni podatak. A mi smo možda jedini takvi na svijetu koji na taj način obnašaju dakle taj zadatak. Imamo sve veće dakle, zahtjeve vezano u suradnju sa komisijom, naročito vezano uz pitanje opreme. Ne mislimo na vojnu opremu, već osnovnu opremu, dakle čizme, jakne i stvari za svakodnevan život. Ne možemo doći do te opreme. na tome ozbiljno radimo, dakle da uspemo prevazići ove probleme, tu su financijske, pitanja financijske prirode, dakle svaka buduća struktura neće to tek tako riješiti, ali ukoliko postoji e, politička volja, možemo na bolji način koristiti već postojeće resurse kako bismo bili učinkoviti dakle, u tim misijama osposobljavanja. Mi osposobljavamo trupe, ali ne možemo tu pružati kontinuitet u smislu plaća ili osnovne, osnovne vojne opreme. Što se tiče strukturalne strane, kako smo poboljšali sinergiju i nadzor i sustav zapovjedanja te tako utrli put dakle stvaranje stalne strukture ovdje u Briselu vezano uz misije osposobljavanja, to je evo moj cilj. Međutim, ako pogledamo vojne operacije, kinetičke operacije, trenutno ih imamo tri, Altea, pod suradnji s nato tu su operacija Sofija i Atalanta, u kojima zapovjeda naš stožer, Tu su jasni vojni zahtjevi da se poboljša situacija, da se dobije nešto stalne prirode, što bi omogućilo ranije planiranje, vođenje, operacije, kako ne bismo bili u situaciji da stalno moramo nešto ad hoc odlučivati, potrebno imati dakle nešto stalnije prirode. Međutim, to je političko pitanje ja mogu reći svoje, koje moje vojno stajalište, da je to mogućnost, ali ovisi o državama članicama, dakle postoji li kod njih želja za uspostavom nečeg takvog uz ovaj sustav koji već imamo u Briselu i dakle ono što možemo učiniti u zgradi na Kortenbergu. Dakle, imamo ograničenja vezana uz infrastrukturu, uz eh, ekipiranje, zato smo u zgrade u ulici Kortenberg. Imamo dakle, evo, taj odnos sa našim misijama za osposobljavanje, dakle ne govorimo o pravim vojnim misijama koje su također evo u tijeku. I sada vrijedi vidjeti kakva je situacija, kako stojimo sa provedbom strategije i mi ćemo dati političkim strukturama odgovarajuću potrebu za njeno provođenje. Zahvaljujem generale. Gospodin Štetina može početi sa našom raspravom. Izvolite. Děkuji za slovo, pane, paní předsedkyně. Vážený pane generále, děkuji, že jste mezi Zahvaljujem predsjedateljice. Poštovani generale, hvala vam što ste došli. kao visoki predstavnik vojnih snaga Europske unije imam jedno pitanje koje se često postavlja. Posjetili su nas više puta visoki predstavnici vojni i civilni predstavnici NATO-a. U protekle dvije godine mislim da više nismo jedni drugima zavidni, jedni na druge ljubomorni, dakle vojni ustroj Europske unije i vojni ustroj NATO-a i to je svakako veoma pozitivno. Pitanje koje vam želim postaviti je kako vidite vojnu suradnju s nato i kako komunicirate s NATO-om? Imate li redovite sastanke, konzultacije, postoji li neka struktura za te konzultacije? Dakle, koji je vaš odnos sa sustavom zapovjedanja u NATO-u? Hvala vam lijepo, gospodin Galer. Hvala vam lijepo na izvješću koje ste nam podnijeli. Hvala vam na tome što nam dajete priliku da reagiramo na ono što smo čuli. Riječ je ovdje o ulozi Vojnog stožera Europske unije u provedbi globalne strategije. E, početkom odbora gospođa Mogherini je bila u našem odboru i pitao sam je hoće li izraditi novi plan provedbe. Nakon e, sastanka na vrhu 2013. godine izrađen je zajednički dokument Europske agencije za razvoj i Europske službe za vanjsko djelovanje i sada sam postavio pitanje što je sa provedbom tog dokumenta, nisam još dobio odgovor na to pitanje. Dakle, bojim se da je ovo još jedan plan provedbe, još jedan u nizu, a da zapravo ne znamo niti što je sa onime što nam je predstavljeno početkom 2014. godine. Ja sam uvijek smatrao ga, s jedne strane imamo strateško usmjerenje koje se temelji na globalnoj strategiji, s druge strane kada imamo e, analizu naših kapaciteta da bismo uvijek trebali neku bijelu knjigu, nešto poput e, pregleda obrambenih snaga gdje bismo jasno vidjeli što nam je na raspolaganju, koje su obveze država članica i to je ono što bih ja volio vidjeti. Zato je moje pitanje sljedeći. Ako gospođa Mogherini razmatra takvu mogućnost, jeste li vi već u situaciji da prikupljate dijelove za takav mogući projekt? Drugo pitanje. Oprezno planiram što će se dogoditi u trenutku kad države članice odluče aktivirati pesko dakle stalne kapacitete na vojnoj strani za sada imamo planiranje ali još uvijek nemamo provedbu tako čega kada se donese politička odluka da se uspostavi stalni civilno-vojni stožer. Vi kao stručnjaci, da kako već znate što bi vam bilo potrebno u tom stožeru i većina tih sastavnih dijelova već postoji, samo ih treba međusobno povezati i nazvati pravim imenom. Dakle, kada sam postavio to pitanje, gospođa Mogherini je odgovorila, to je odluka država članica. Jest, samo ja sam joj rekao, vi ste ti koje trebate potaknuti države članice da donesu takvu odluku. Dakle, zanima me, jeste li u toj fazi da potičete države članice, evo sada sa novoizabranim američkim predsjednikom koji je rekao kako u području sigurnosne politike e, se mi uglavnom besplatno šlepamo na ono što nam, ono što nam pruža Amerika i nije u potpunosti pogriješio rekavši to. Ja se samo nadam da vi sa svojim ljudima i svim svojim stručnim znanjima možete potaknuti gospođu Mogherini da potakne države članice da donesu odgovarajuće odluke. Hvala vam lijepo, gospodin Jurak, izvolite. Zahvaljujem. Generale, na početku ste rekli da je međunarodna situacija veoma dinamična, da se ona svakodnevno mijenja, a osobito se promijenila danas. U svakom slučaju e, naša perspektiva se danas uvelike promijenila i to samo potvrđuje vaše riječi. No, s obzirom na tu dinamiku i takav razvoj, ono što mene brine su prioriteti vaše strategije. Znam da vojnici ne vole da im se postavljaju pitanja vezana uz političke teme i znam da vi možda nećete moći sve reći, ali možda nam možete nešto reći o onim prioritetima koji su neupitni. Kad je riječ o nazočnosti u Somaliji, na somalskoj obali, u Maliju, u središnjoj Afričkoj republici. Dakle, ta naša nazočnost iznimno je važna s humanitarnog gledišta. Međutim, te operacije potvrđuju da Europska unija može sudjelovati u velikim projektima. Međutim, to se ne može protumačiti kao ispunjenje naših obveza prema državama članicama jer prijetnje kojima smo suočeni su mnogo konkretnije, mnogo osjetljivije. Ovdje govorimo o istočnoeuropskim zemljama i baltičkim republikama. George Friedman napisao je esej E, o nejasnoćama vezanim uz NATO savez, je li to politički savez ili vojni savez. I danas smo ovdje čuli neke komentare e, vezane uz određene intervencije a dao bih još jedan primjer koji se tiče svih nas, a to je Sredozemno more. Već 18 mjeseci postoje obveze koje su države preuzele, a nisu ih ispunile, a odnose se na borbu protiv krijumčarenja ljudima. Vojne snage su tu kako bi promijenile takvo stanje, kako bi ukinule one prijetnje koje će inače nastaviti rasti. Vijeće je donijelo odluke vezano uz borbu protiv um, krijumčarenja ljudima i trgovine ljudima na obali država iz kojih ti ljudi dolaze i rekli su da je to moguće učiniti samo na temu političkog mandata i taj mandat postoji između ostalog zahvaljujući E, tome što je Velika Britanija bila e, stalna članica Vijeća sigurnosti un Međutim, tko će se sada zalagati za takve operacije? Operacija Sofija svakako je važna kad je riječ o humanitarnoj dimenziji, spašavanju života, ali to nije nešto što će promijeniti sveukupnu situaciju i smanjiti razinu prijetnji. Zato postavljam pitanje o prioritetima. Koji su to prioriteti? Koji su izazovi koje smatrate najvažnijima? Na što se treba usredotočiti? Koje prijetnje možemo na neki način eliminirati ili barem umanjiti? Ako to ne utvrdimo, naći ćemo se u veoma teškoj situaciji savez mora biti vidljiv prethodno je neko govorio o našoj nazočnosti, o našoj vidljivosti, dakle nas se mora percipirati kao globalnog igrača koji utječe na situaciju u svijetu, a to je ono što nam nedostaje. I zato dolazim do svog pitanja još jednom. Koji su najvažni izazovi, na što se trebamo usredotočiti, u kojim dijelovima treba nadopuniti naše djelovanje, u kojim e, dijelovima trebamo mi pokrenuti inicijativu, tu govorimo o odnosu s nato Naravno nisu sve države članice Europske unije, ujedno i članice NATO-a, ali surađujemo s NATO-om. Hvala vam lijepo, Sabina Lozin. Zahvaljujem samo jedno ili dva konkretna pitanja. Govorili ste o cjelokupnoj strategiji Europske unije, pa me zanima, mislite li da je treba prilagoditi kako bi ta strategija odražavala činjenicu vezanu uz vojne snage raspoređene u određenim područjima. U ovome trenutku je najveći mogući broj vojnih snaga EU-a 60 tisuća ljudi. Ne znam treba li tu e, nešto mijenjati. Moje drugo pitanje tiče se vojnog proračuna. U državama članicama Europske unije općenito govoreći u obranu se ulaže oko 200 milijardi eura na godinu. Zanima me koja je vaša procjena, koliki je dodatni iznos potreban kako bi se ova globalna strategija Europske unije mogla učinkovito provesti. I moje posljednje pitanje istraživačke službe njemačkog parlamenta nedavno su objavile članak u kojem procjenjuju trenutačnu situaciju, te kažu da položaj, poput položaja glavnog direktora Vojnog stožera Europske unije, će se uskoro e, e, osloboditi zbog Brexita. Pa ne znam možete li to prokomentirati. Hvala vam lijepo. Evo ja bih vas sada zamolila da odgovorite na postavljena pitanja i napomene koje ste čuli. Hvala vam. Hvala vam eh, na pitanjima koja ste mi postavili. Eh, doista eh, to su dobra pitanja, to ne znači da ne mogu na njih odgovoriti, ja ću pokušati odgovoriti na sva, da kako e, mi podrobno pratimo razvoj situacije u Europi. Iznimno mi je drago što vidim da i vi zastupnici u parlamentu to činite i na tome vam doista čestitam. Kad je riječ o NATO-u, Dakle, tu postoje snage i 90% časnika s kojima ja surađujem zapravo dolaze iz NATO-a. Dakle, u potpunosti smo interoperabilni sa kolegama i prijateljima iz NATO-a i što vojno bolje surađujemo, to imamo manje problema. Dakle, što se tiče svakodnevnog rada koji odrađujemo zajedno s NATO-om, eh, taj rad daje maksimalne moguće rezultate. Dakle, imamo operativnu suradnju koja se u određenoj mjeri širi na operacije na terenu Europske unije za koje znate, koje postoje već godinama. Na operativnoj razini imamo i recimo pomorske operacije, odnosno mornaričke operacije gdje naši mornarički zapovjednici surađuju sa kolegama recimo u sredozemlju. Kad je riječ o mom stožeru i mojoj ulozi, ja sam redovito u kontaktu sa e, međunarodnim vojnim stožerom NATO-a sa njihovim glavnim ravnateljem. Srećemo se često, najmanje jedan puta mjesečno, ali u praksi zapravo mnogo češće. Dakle, stožeri su u kontaktu i to nam omogućuje razmjenu informacija, i omogućuje nam da raspravimo određena pitanja. Međutim, zbog političkih ograničenja mi ne možemo vojno ići onoliko duboko koliko bismo to htjeli, ali to je rezultat političke situacije i izazova koji postoje i na strani NATO-a i na strani Europske unije s našeg gledišta, svojnog gledišta, mi žalimo zbog toga, ali mi tu ne možemo ništa. Kad je riječ o suradnji u praksi, ta suradnja može biti dosta duboka. Međutim, uvijek dođete do nekog trenutka gdje morate od političke razine zatražiti odluku kako biste mogli u praksi nastaviti sa suradnjom. A kad god se pitanje diže na političku razinu, tu počinju problemi. I tako to funkcionira. Dakle, na vojnoj razini odlična suradnja, odlično razumijevanje, u mjeri u kojoj je to moguće, surađujemo s NATO-om, E, naravno vodeći računa o tome da mi imamo jedinstvene snage e, kojih su vlasnice države članice, dakle to je u tom smislu različito nego ono što ima NATO, no kao što sam rekao na vojnoj strani taj prag je veoma nizak, ali na političkoj strani e, dakako prepreke su očigledne. Što se tiče globalne strategije, vaše pitanje koje se odnosi na odluku vijeća iz 2013. godine i odluku Europske agencije za razvoj. To je malo izvan mog područja, ali mogu reći da kad je riječ o našim sposobnostima, poteškoće su s jedne strane rezultat nedostatne volje država članica da pristanu na zajedničku nabavu. To je doista nešto na čemu godinama već ozbiljno radimo, nastojeći nagovoriti države članice da zajedno provedu nabavu eh, jer eh, iako zahtjevi postoje. Dakle, Europska agencija za obranu e, je agencija koja podupire države članice i u tom smislu trenutačno je stanje pozitivnije. Čini se da ćemo sada imati E, bolje strateške smjernice koje će biti rezultat ove globalne strategije, ali mislim da postoji bolje razumijevanje u državama članicama da s jedne strane sami ne možete učiniti mnogo, ali s druge strane kad djelujete zajednički onda ste snažni. S druge strane, mnogo se toga događa na regionalnoj razini, bilateralno, trilateralno, pa i u različitim multilateralnim oblicima o čemu se možda i ne govori u kontekstu NATO-a, u kontekstu nekih drugih regionalnih organizacija, recimo imamo nordijsku obrambenu suradnju među nordijskim zemljama iz kojih i ja dolazim a to je proces koji je stalno u tijeku i nadam se da će globalna strategija dodatno potaknuti takvu suradnju. A naravno tu i obrambena industrija i obrambena tržišta imaju svoju ulogu i ona svakako e, mogu odreagirati na poticaj koji bi trebao doći od Europske unije, ali to je druga tema od one o kojoj e, sada ovdje želim govoriti. Kada je riječ o našim sposobnostima e, i kako rješavamo to pitanje i što predviđamo za budućnost, na vojnoj strani postoji takozvani katalog zahtjeva 05 e, i tu se postavlja pitanje kako ćemo sada u fazi provedbe odgovoriti na pitanje sposobnosti, odnosno kapaciteta. Dakle, mi moramo procijeniti stanje na temelju političkih e, uputa države članice moraju napraviti svoj plan implementacije E, dakle, moramo vidjeti koja je razina ambicije i onda treba vidjeti koje su potrebe civilnih operacija, vojnih operacija i razmotriti moguće scenarije kako bismo utvrdili hoćemo li raditi na bazi starih scenarija, hoćemo li osmisliti neke nove i e, utvrditi jesu li naši zahtjevi i dalje isti ili sada trebamo i neke nove stvari i kako to onda možemo pretvoriti u zahtjeve koje ćemo uputiti recimo Europskoj obrambenoj agenciji kada govorimo o zajedničkoj nabavi. Dakle, to je proces i u ovom trenutku još ne možemo reći je li potrebno u potpunosti revidirati e, te zahtjeve ili ne, a ti zahtjevi su za sada temelj za naše planiranje. Zatim što se tiče suradnje i strukture za suradnju. Dakle, tu se postavlja pitanje je li to zapravo sredstvo da se nešto učini, da se nešto provede E, je li to nešto što bismo mogli iskoristiti kako bismo ubrzali proces vezan uz obrambenu suradnju i obrambene sposobnosti u narednim godinama. No ponovno, to je odluka koju trebaju donijeti države članice. Što se tiče CPCC-a, dakle civilnog planiranja, provedbe i E, koordinacije. Dakle, ja doista mislim da ono što mi imamo s vojne strane imamo i na civilnoj e, strani i na sličan način ćemo morati uspostaviti vojno planiranje i e, ponašanje. E, međutim, u ovom trenutku se to e, ne radi jer mi za sada imamo misije koje uglavnom obuhvaćaju obuku, temelje se na obuci i tu je to civilno planiranje važnije. Međutim, ja osobno dolazim iz jedne nordijske zemlje u kojoj su ljudi obično pragmatični, pa sam eto i ja takav. Mislim da trebamo biti pragmatični i učiniti ono što za sada možemo učiniti sa sadašnjim resursima. Trebamo što više učiniti kako bismo smanjili tenzije, kako bismo postigli rezultate a onda kad je riječ o nekim formalnim odlukama trebamo se obratiti vijeću i možda vidjeti na koji način ćemo e, izmijeniti uvjete između ostalog i za nabavu i za ostalo ali mislim da je to smjer u kojem trebamo ići. Dakle, korak po korak, doista mislim da je E, dakle moguće ostvariti rezultate vodeći računa o svim prilikama i o svim ograničenjima, prvenstveno prilikama. Kada je riječ o prioritetima, Želim reći da je gospođa Mogherini možda iznjela određenu razinu ambicije i podijelila je to na tri pristupa. Dakle, prvo vanjsko djelovanje, Um, civilno djelovanje, zatim operacije izvan naših granica, operacije različite vrste. Drugi dio su partnerstva, to su u dokumentu također opisana partnerstva, dakle suradnja s drugima, s partnerima NATO-om, UN-om, Afričkom unijom i tako dalje. I izgradnja kapaciteta zemalja koje se nalaze izvan naših granica. I upravo je na tajništvu dakle i na našim službama da pružimo e, tu mogućnost e, zemljama s kojima surađujemo da izgrade svoje sigurnosne e, kapacitete sve što radimo izvan naših granica da kako osnažuje i sigurnost u samoj Europi. A treći dio prioriteta je zaštita Europe. Do određene mjere u prošlosti se taj koncept pogrešno razumijevao. Ja mislim sada da je NATO organizacija koja se u velikoj mjeri vratila svojoj prvobitnoj ulozi. Dakle, to je članak 5, odnosno, e, odnosno kolektivna obrana. I to se pokazuje sve većom nazočnošću NATO-a, koju danas možemo vidjeti u istočnom i sjeveroistočnom dijelu Saveza, odnosno u tamošnjim državama članicama. Dakako, NATO pridonosi i misijama i operativnom djelovanju u inozemstvu, ali najveći dio energije NATO-a ulaže se upravo e, u provedbu članka petog. Ako pogledate zaštitu Europe, mi se suočavamo s mnogo problema, nezakonite migracije, terorizam, trgovanje ljudima, Zatim imamo mnogo kibernetičkih napada, kibernetičkih prijetnji i tako dalje. I na sve to odlazi mnogo energije, a radimo unutar institucionalnog okvira koji odgovara upravo Europskoj uniji. Dakle, načelo je zaštita državljana, a ne zaštita teritorija. Dakle, time što štitimo granice, nastojimo spriječiti da teroristi uđu u Europu, mi možemo pridonijeti sigurnosti naših građana. Naravno sve to ima određene granice, imamo određene granice u pogledu vojnog djelovanja. Postavlja se pitanje ima li vojska ikakvu ulogu unutar teritorija država članica Europske unije. To je dakako nešto o čemu moraju odlučiti države članice. One će odlučiti hoće li da to radi vojska ili da to rade neka druga tijela, žandarmerija, policija, dakle takve organizacije. No, ako pogledate što radimo u sredozemlju sa operacijom Sofija koja ima svoja očigledna ograničenja, vaše pitanje gospodine je potpuno točno. Mnogo toga smo radili e, kao humanitarno djelovanje. Spasili smo oko 32 tisuće državljana trećih zemalja, spriječili smo njihovo utapanje u sredozemlju. Međutim, time nismo pridonijeli prekidanju mreža krijumčara a to smo učinili vojnim sredstvima jer su ta vojna sredstva bila jedina na raspolaganju za zaštitu naših granica na sredozemlju. Samo smo mi imali sredstva kojima smo to mogli učiniti. Međutim, postoje ograničenja trenutačnog mandata i ona predstavljaju veliku poteškoću. Mi moramo djelovati izvan libijskog prostora e, kako izvan njihovog teritorijalnog mora tako i izvan njihovog zračnog prostora. E, u početku smo pretpostavili da ćemo kad dobijemo mandat otići onamo, no s obzirom na okolnosti Libija je propala država, tamo nema vlade s kojom bismo mogli pregovarati, od koje bismo mogli zatražiti da nam dopuste pristup jer je to država u kojoj vlada građanski rat i zbog toga je to iznimno teško ostvariti. Operacija Sofija dobila je mandat da počne s izobrazbom e, e, obalne straže Libije kako bismo ublažili takvu situaciju. Cilj je da vrlo brzo omogućimo libijskim vlastima da imaju vlastite ljudske snage a na temelju naše donacije imali bi i sposobnosti da sami preuzmu nadzor nad svojom morskom granicom i to bi naravno moglo poboljšati situaciju i otežati rad krijumčara. Danas je situacija doista teška. Međutim, ograničenja koja imamo pravne su naravi. Svojne strane mi možemo provesti različite faze operacije ako e, politika to odobri. nekako rješavajući pitanje sigurnosti na sredozemlju ili na libijskoj obali, nećemo riješiti stvarne probleme i stvarne uzroke problema. Uzroci problema e, uvelike se nalaze u Africi. Neki mogu cinično reći da ono što radimo u Africi gdje imamo neke male misije, civilno-vojne misije, da je to samo imamo e, kap u moru, ali ja se s tim ne slažem. Dakle, imamo razumna ulaganja, razumne snage kojima nastojimo ojačati sigurnosni sektor tih zemalja kako bi e, se osigurala stabilnost i E, mogući razvoj tih zemalja i to je nešto što će doista biti ključno za Europsku uniju. Europska unija o tome treba razmišljati zajedno sa e, UN-om, NATO-om i sa Afričkom unijom, jer to je naše zajedničko sigurnosno okruženje. Dakle, nismo mi zavidni u odnosu na NATO. Prijetnje i rizici su nam svima zajednički i mislim da taj aspekt zavisi ili ljubomore doista ne postoji, barem ne tijekom naših internih rasprava. Mi i NATO smo partneri, mi nismo međusobno konkurencija i mi dobro znamo koje su naše sposobnosti u odnosu na NATO. Što se tiče proračuna, koliko nam novca još treba, to je dakako pitanje na koje je teško odgovoriti, ali teoretski, teoretski govoreći, sadašnji proračunski izdaci u državama članicama koji pomalo rastu, kada bi ih države članice iskoristile na pametan način, mi smo imali dovoljno novca za ulaganja. Ali kako bismo pametno ulagali, morali bismo ulagati svi zajedno. A to je lako reći ovdje u Briselu i tražiti od država članica da učine više i da više djeluju zajedno. No postoje nacionalni prioriteti, nacionalni problemi koji mogu zacrtati različite pristupe, pristupe koji će biti prvenstveno nacionalni, a ne međunarodni. Sveukupni cilj koji proizlazi iz NATO-a, a znamo da je 22 od naših 28 država članica su ujedno i članice NATO-a, Dakle, oni su odredili postotak BDP-a koji bi trebao se izdvajati za obranu. Ja mislim da je to doista dobra smjernica. To bi nam omogućilo dovoljno novca za ulaganje, a ulaganja su ključna kako bismo imali odgovarajuće sposobnosti. To nisu nužno same brojke, nego postotak proračuna koji se izdvaja za obranu kad bi se taj novac više koristio za multinacionalne projekte, to bi bilo još bolje, jer tada bismo bili na sigurnom barem s institucionalnog gledišta i mogli bismo taj novac iskoristiti za one potrebe za koje smo zajednički utvrdili da postoje i tada bi recimo agencija za obranu doista mogla odraditi svoj posao što se tiče Brexita, Članak 50. još nije aktiviran, a naravno eh, od toga moramo početi kako bi se bilo što učinilo. Ja sam tu doista defenzivan, imam 50 e, državljana Ujedinjene kraljevine, neki pripadaju vojnom, a neki civilnom osoblju, koji rade u mom stožeru. Svi oni su 100% za Europsku uniju, voljni su dati svoj doprinos, e, veoma su inteligentni i sposobni i ja ih naravno želim zadržati što je to duže moguće. Naravno, u jednom trenutku politička stvarnost e, će se možda izmijeniti kada dođe do izlaska Ujedinjene kraljevine, ali važno je da su ti ljudi sada tu, oni daju svoj doprinos i moj je kratkoročni prioritet da tu i ostanu. Jer iako možda mislite da taj broj ljudi nije velik, kada zatražite od drugih država članica da ih zamijene, to će izazvati velike probleme. Što se tiče širih posljedica Brexita na obrambenu i sigurnosnu politiku, to ćemo još vidjeti. Ujedinjena kraljevina je velika europska obrambena sila, ako ne i najveća, i to je nešto što će svakako utjecati na naše planiranje i na naše sposobnosti. Svojnog gledišta, dakle to nije sad političko razmatranje, nego svojnog gledišta, bilo bi veoma korisno da Ujedinjena kraljevina, ako do Brexita uistinu dođe, ostane što je bliže moguće um, Europskoj uniji. Dakle, um, ona će um, i dalje ostati europska sila i naša percepcija prijetnji i rizika je ista. Generale, puno vam hvala na ovom iznimno zanimljivom E, razgovoru i razmjeni mišljenja. Računamo na vaše vraćanje ovaj odbor ubrzo kako bismo vidjeli što se novo dogodilo. Biće vrlo zanimljivo e, to pratiti. Hvala vam e, što ste nam pojasnili odnose iz UN-om. Hvala vam. Stay, we have... Molim vas, ostanite u dvorani. Imamo još jednu vrlo zanimljivu točku na našem dnevnom redu. Oh. and Dame i gospodo, naš sljedeći gost je veleposlanik Kanade u Europskoj uniji, a tema je vrlo aktualna, transatlantsko partnerstvo za sigurnost. Htjeli bismo razgovarati s njegovom ekscelencijom o kanadskoj perspektivi transatlantskog partnerstva. Obično kada govorimo o transatlantskoj sigurnosti, prije svega mislimo na odnose odnose Europske unije i država članica ili bilateralno ili multilateralno njihove odnose s NATO-om i zapravo mislimo na SAD, ali obično, vrlo često zaboravamo, zaboravljamo vrlo važnu ulogu i doprinos e, našeg drugog e, partnera u Sjevernoj Americi, a to je Kanada. Taj odnos ima dugu povijest, vidim da nosite cvijet u započkoj tome me doista podsjeća na ogroman doprinos Kanađana u prethodnim stoljeću na našoj zajedničkoj eh, europskoj sigurnosti. Isto tako eh, radilo se o velikoj žrtvi Kanađana. Hvala vam, ekscelencije, što ste došli. Ovako e, kasni sat. Veleposlanik Daniel Castelo je dakle veleposlanik Kanade u Europskoj uniji. Hvala vam na lijepom uvodu i hvala vam što ste ostali nakon e, dugoga dana. Hvala vam što ste istaknuli e, ulogu e, Kanade u važnom transatlantskom e, partnerstvu za sigurnost. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti govoriti da ne želimo da nas zanemarujete Eh, hvala vam, gospođo predsjednice, eh, što ste priznali našu ulogu u europskoj sigurnosti, pogotovo eh, tijekom prošlog stoljeća. Da, podnijeli smo dosta veliku žrtvu. Hvala vam na tome. Prije svega ću Dakle, ja ću nastaviti na francuskom. Napravit ću prezentaciju na engleskom, bit ću kratak obećajem, ali naravno u Kanadi imamo isto tako tu sreću i sretni smo što govorimo i Molijerov jezik i odgovarat ću i primat ću vaše pitanje na francuskom jeziku. Dan je bio dugačak, ali drago mi je što imam priliku reći nešto više o našoj ulozi u transatlantskom e, partnerstvu za sigurnost. Htio bih istaknuti da imamo iste međunarodne prioritete i to nije slučajno. Daću vam nekoliko primjera u ključnim područjima gdje zajednički danas djelujemo. Nakon toga ću više govoriti o bilateralnoj suradnji u, između Europske unije i e, Kanade i govorit ću o budućim e, perspektivama. A isto tako ću spremno odgovoriti na vaša pitanje i komentare. Na početku bih htio reći da mislimo da je Europska unija nužan naš partner. Snažna Europska unija je snažan partner za e, Kanadu. Mi dijelimo iste vrijednosti i mi to svi u Kanadi priznajemo i isto tako slavimo obljetnicu formalnog e, bilateralnog sporazuma, ali kao što je na početku rečeno imamo dugu povijest zajedničkih odnosa, dugo smo angažirani u Europi i surađujemo s Europom i to je nešto što je kanađanima važno. Kad pogledam naše međunarodne prioritete, lako je vidjeti da su oni usklađeni s europskim prioritetima. Želimo međunarodni mir i sigurnost, prije svega u europskom susjedstvu. Pritom mislim na na nesigurnost na istoku i na jugu, ali prije svega mislim na Bliski istok, e, pritom mislim na boru protiv e, radikalizma i e, terorizma. Zalažemo za promicanje ljudskih prava u cijelom svijetu. Isto tako držimo do multilateralnih okvira i želimo da se treba e, težiti međunarodnom pravu i globalnom upravljanju koje je transparentno. Isto tako želimo upravljati migracijama i želimo pomoći Europi da se nosi sa priljevom migranata, prije svega iz Bliskog istoka. Isto tako želimo podržavati e, nove e, ciljeve održivog razvoja UN-a. Želimo poduzimati e, radnje i u Kanadi i izvan nje kako bismo se borili protiv klimatskih promjena i težimo uvođenju čišće energije i želimo tranziciju prema otvorenim društvima i želimo uključiv rast i u Kanadi i izvan nje zajedno s našim trgovinskim investicijskim partnerima. E, moj, e, naš e, premijer je prije desetak dana bio u Briselu, potpisana su dva sporazuma, CETA i sporazum o strateškom partnerstvu. Ono održavaju naše zajedničke vrijednosti i E, to će, ako ga ih vi odobrite, e, omogućiti da naši odnosi e, postanu još bliži i naša suradnja još intenzivnija. Mislim da je to ne samo sjajna stvar, već je to i jako važna stvar kad pogledamo globalnu stratešku situaciju. Mislim da je važno priznati da nije slučajno da ti međunarodni prioriteti koje sam iznio su ujedno i prioriteti Kanade i Europske unije, ako sam ih dobro shvatio. To nije slučajnost zato što mi imamo iste zajedničke vrijednosti, e, imamo interesa da se oni ostvare i uvjerujem vas da je naša sigurnost e, e, usko vezana uz vašu, Karađani to znaju. to vrijedi i za mir i prosperitet Isto tako znamo da globalni izazovi su i naši izazovi i želimo dati svoj doprinos. Nekoliko e, kratkih primjera koje vrijedi spomenuti. Prvo, e, koalicija protiv Daesha, zbor protiv Daesha. Od početka smo se uključili u koaliciju 2014. godine. Uključeni smo e, u svih pet razina napora, dakle u radnim skupinama smo aktivni. Isto tako imamo značajnu vojnu prisutnost silu. Isto tako e, smo sudjelovali i u vojnim e, napadima, zračnim napadima u Iraku i Siriji. E, isto tako nužim, pružamo iračkim sigurnosnim snagama obuku, osnažujemo njihove kapacitete i spremnost. Imamo 130 e, vojnika na terenu u operaciji Impact. E, oni savjetuju, pomažu i e, obučavaju iračke sigurnosne snage koje postižu značajni napredak. Utrošili smo, odnosno 1,6 milijardi dolara smo u idućih šest godina namijenili integriranom odgovoru koji je potreban zbog situacije u Iraku i Siriji. E, kako bi omogućili razvoj e, i e, provedbu humanitarnih programa. I diplomatski smo vrlo aktivni u međunarodnoj skupini za potporu Siriji kao i drugim multilateralnim forumima kako bismo pokušali iznaći mirno rješenje za ovu užasnu humanitarnu katastrofu koja se trenutno događa u Siriji. Tražimo da UN nešto napravi po pitanju pružanja e, pomoći e, u Alepu s obzirom na užasnu situaciju koja e, se tamo događa. Kada pogledamo situaciju na Bliskom istoku i izvan te regije, E, htio bih se osvrnuti na istočno partnerstvo i reći da e, oduvijek podupiremo Ukrajinu. 1,3 e, kanađena je ukrajinskog podrijetla i puno je njih iz istočne Europe i stoga nam je ta tema bitna i dalje držimo do stava da trebamo nastaviti sa sankcijama prema Rusiji. To je jako važno E, kako bi došlo do potpune provedbe e, sporazuma iz Minska. Već duže vremena smo prilično aktivni, odnosno od e, događanja na Majdanu i od okupacije Krima, nismo samo aktivni i u sankcijama, već i u pružanju financijske pomoći i to putem bilateralnih e, oblika pomoći i putem e, kredita. Radi se o iznosu od 700 milijuna e, Kanada, kanadskih dolara. Zatim pružali pružili smo i pomoć, financijsku pomoć u, odnosu, u iznosu od pola milijuna dolara. Isto tako pružamo potporu u obuci i snaženju kapaciteta u Ukrajini. Još jedno područje koje bih htio istaknuti je NATO. E, operacije e, osiguranja, odnosno e, sigurnosti od strane nato NATO je vrlo važan i u povijesti najuspješniji vojni savez. Od početka djelovanja NATO-a, već 65 godina smo njezina članica i doista e, smo predani održavanju mira i sigurnosti i e, sudjelujemo u misijama u Afganistanu, na Balkanu i u Libiji i isto tako smo e, dio pomorsne skupine koja provodi obhodnje na Mediteranu. Aktivno podupiremo NATO saveznike prije svega u središnjoj istočnoj Europi i to putem obuke i putem različitih operacija. Na posljednjem eh, NATO-om samitu eh, gospodin eh, Trudeau je najavio da će Kanada poduprijeti uspostavljanje novih nato skupina i u tom smislu ćemo sudjelovati E, u međunarodnoj vojnoj postrojbi u Latviji e, koja će sačinjavati 450 e, vojnika, a počet će djelovati u travnju iduće, odnosno u proljeće iduće godine. Poslat ćemo isto tako i fregate u tu regiju. Mislimo da time šaljemo važnu poruku kohezije i isto tako e, e, jačemo povjerenje u savez. Isto tako e, djelujemo u smislu odvraćanja, što je jako važno za NATO. Intenzivno razgovaramo o suradnji NATO-a i Europske unije i podupiremo deklaraciju EU-a i NATO-a koja je potpisana u Varšavi i podupiremo provedbu tih prioriteta u smislu borbe protiv hibridnih prijetnji, E, zatim e, kibernetička sigurnost u obrani, e, zatim pomorske prijetnje i tako dalje. Isto tako podupiremo ambiciju Europske unije da pojača suradnju u okviru zajedničke obrambene i sigurnosne politike u suradnji s NATO-om. Mislim da je to važno. Bilateralno bih htio istaknuti dvije stvari. Mnogi ljudi nisu svjesni naše bilateralne suradnje. Mi smo najbliži, najvažniji partner koji nije članica Europske unije u promatračkim misijama E, mi smo e, sudjelovali u više od 20 promatračkih izbornih e, misija Europske unije u Europi, Latinskoj Americi i Africi. Radi se o misijama gdje nismo mogli otići sami, ali zahvaljujući partnerima mogli smo dati vrijedan doprinos u smislu pomaganja u procesu demokratizacije i provođenja poštenih izbora. Isto vrijedi i za E, i za misije Europske unije u, sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. E, mi smo sudjelovali u 34 takve e, europske misije koje su provedene od 2003. godine. Prije svega se radi o doprinosu vojnoj i policijskoj e, obuci, davali smo isto tako i financijsku potporu u e, Kongu, Maliju, Bosni, Hercegovini, Afganistanu, na Kosovu, a pripremaju se još dvije misije u e, Ukrajini i na zapadnoj obali. Dakle, evo, to je ta suradnja koja je u tijeku. Kad pogledamo buduće perspektive, Željeli bismo da se ta suradnja dodatno proširi, ali isto tako razmišljamo o tome na koji način e, na najdjelotvorniji način možemo doprinijeti miru i stabilnosti. Očito je da iako se ponekad e, čini da e, sukobi i nestabilnost prevladavaju, ta situacija se mijenja sukobi između država su se smanjili. Često dolazi eh, do napada kriminalnih i terorističkih mreže. Moramo vidjeti koje instrumente imamo na raspolaganju i koji je naučinkovitiji način da eh, spriječimo takva događanja, da osnažimo mir, eh, ublažimo postojeće sukobe i ponovno izgradimo društva u poraću. E, isto tako smo uspostavili novi program koji je vrijedan 450 e, milijuna dolara koji zovemo PISOPS i e, želimo poticati dijalog, medijaciju i tako dalje kako bismo omogućili izgradnju inkluzivnijih i sposobnih institucija koje će omogućiti dugoročniju razvojnu suradnju. Taj program će funkcionirati u Kanadi u bliskoj suradnji sa novoosnovanim e, uredom za ljudska prava, slobode i e, uključenost, uključivost i e, mi zapravo želimo miran pluralizam, što je logično budući da Kanada ima stanovnike koji govore različitim jezicima, imaju različito porijeklo. Isto tako želimo vidjeti gdje možemo biti najučinkovitiji zajedno s našim partnerima. Naš premijer je e, bio ovdje prije desetak dana, on je putovao sa ministrom vanjskih poslova koji se susreo s potpredsjednicom Mogherini i e, priprema se vrlo važan konstruktivni dijalog e, i dakle mi dijelimo međunarodne prioritete, ali trebamo vidjeti na koji način, u kojim područjima možemo učinkovito Um, su, surađivati. Već sam spomenuo sporazum CETA i e, sporazum o strateškim partnerstvima gdje se ističu područja gdje možemo e, surađivati. Um, razvoj, sprečavanje širenja oružja masovnog, za masovno uništenje, borbu protiv e, terorizma i tako dalje. Mislim da ovo omogućuje jako blisku suradnju s Europskom unijom i mi želimo i drago nam je dio transatlantskog partnerstva za sigurnost. Ispričavam se što sam govorio e, duže nego što sam predvidio i drago mi je što ću imati priliku čuti vaše komentare. Hvala. Uh, Hvala lijepo na vašem izlaganju o kanadskom doprinosu globalnoj sigurnosti. Doista cijenimo mm, vašu nazočnost, evo ovako kasno danas, a svejedno je jako zanimljivo izlaganje. To ask question and, uh, reflect on the uh, subject of... Uh, a prvo, nekoliko pitanja vezano uz evropsko-kanadsku suradnju. Gospodin Galer, hvala lijepo, gospodine veleposlaniče. Privilegije je doista saslušati veleposlanika jedne prijateljske zemlje, zemlje partnera. Evo, vi ste sjeverno od SAD-a, odnosno jugoistočno od Grenlanda. Vi biste mogli biti zemlja članice, ali evo, tamo ste gdje ste. E, doista, vas je lijepo saslušati evo sve ovo što imamo, što nam je zajedničko, dakle vrijednosti, pa i ocjena krize s kojom se svi zajedno suočavamo. Dakle, ovo su teška vremena i dobro je imati za nas partnera kao što ste vi. Siguran sam da je to uzajamno, naročito kada je riječ o pitanjima kojima se ovdje razgovara. Vi ste spomenuli stajalište vezano uz Rusiju i Ukrajinu. Ja sam bio šef promatračke misije u Tunisu prije nekoliko godine. Tamo su sudjelovali e, Kanađani. Imali smo tamo neke teškoće, ali to smo riješili. je, u dobrom duhu sa obje strane, dakle imao sam no, osobno iskustvo dakle u odnosu s Kanadžanom. It's less than a question but a joint call on both sides here. Let us engage with the new incoming American administration Evo vidjeli smo promjenu američkoj administraciji, dakle tu je uloga NATO, a uloga pojedinačnih zemalja. Govorilo se o ulozi Rusije, imamo tu neke nepoznanice. Čuli smo što je gospodin Trump rekao o Rusiji, o američkim ob, djelovanju u Ukrajini. Ja želim vjerovati da znači, će jedan sveukupni kontekst omogućiti da se američka administracija drži nekih općih linija, a to znači da svi partneri mogu pripomoći da evo, se zadrži ovaj tradicionalni američki pristup i svima nama želim puno sreće uz novu američku administraciju koju znamo malo ali je središnja za naše politike i želim vam e, puno sreće. Hvala svemu, na svemu što ste nam poručili. Hvala, zastupnica Gomeš. Uh, uh, uh, Hvala lijepo i dobrodošao, gospodine veleposlaniče. Gospođo Fotiga, evo u odnosu na ovaj kasni sat, ja bih e, rekla da je to bila i duga noć i da je ta noć i tamna i dan je taman. Hoćemo li vidjeti taj zid, taj zid e, koji je obećan na južnoj granici SAD-a? Bi se to moglo možda dogoditi i na sjeveru koju će možda izgraditi Kanada. Da se obrani od svega onoga što bi moglo doći sa juga. Michael said about of course, some establishment people trying to bring some sense to whatever Mr. Trump. Nadam se da će evo tu doći do većeg e, korištenja razuma, dakle, u svim tim planovima. Kako vi vidite tu ulogu SAD-a u tom kontekstu? Evo, ja sam čitala da web stranice putem kojih se aplicira za boravak u Kanadi za državljanstvo da su jednostavno bile preplavljene zahtjevima. Drugo pitanje povezano sa NATO. Michael vas se tu pitao nešto o Rusiji, ali kakve su implikacije za NATO? Izjave gospodina Trumpa su već nanijele štetu NATO-u. Kako vi vidite da će se to nastaviti? I vezano uz Rusiju. Ja sam vidjela jedno izvješće objavljeno e, ljetos. Dakle, Kanadska obavještajna agencija je upozoravala na kibernapade, dakle, hibridno ratovanje. Možete nam nešto reći više o tome? I konačno, na područje u kojem mislim da je Kanada doista sjajno postupila i zaslužuje naše divljenje, jest um, način na koji se Kanada nosi sa takozvanom izbjegličkom krizom, za razliku od nas u EU, po mom mišljenju. Kanada je otvorila zakonite sigurne puteve za ljude koji mogu aplicirati, dakle kao tražitelji azila, oni kao izbjeglice koje mogu legalno ući na taj način u Kanadu i Kanada na taj način može spasiti te ljude, smjestiti ih na sigurno vi ste poznati po svojoj otvorenoj politici vezano uz migracije. Dakle, dajete sigurne zakonite mogućnosti dakle, dolaska u Kanadu. To je nešto što mi ne radimo. A samim time omogućavamo prostor posla, dakle, krijumčarima ljudi. A govorimo da se želimo boriti protiv toga. Možete nam reći nešto upravo o tom vašem svjetlom primjeru, odnosno vašem iskustvu sa ovim pitanjem? Hvala, gospodin Štetina. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. E- Hvala lijepo. Evo, molim vas da stavite slušalice, gospodine. Jako sam e, sretan što ste nas, e, vaša ekscelencija, posjetili danas i Cijenim e, vaše, stajalište vezano uz sporazum CETU. E, drago mi je što je kolegica Gomeš spomenula vašu otvorenost, dakle, kada je riječ e, o prihvaćanju izbjeglica, bez obzira od kud oni dolazili. Vi znate jako dobro da je velik broj Čeha živi u Kanadi. a jedan je čak postao i veleposlanik u Češkoj republici, gospodin Oto Jelinek. Spomenuli ste izbjeglice iz Ukrajine, govorili ste o milijun i pol Ukrajinaca. Imamo jednak broj tome kad je riječ o unutarnje, o unutarnje raseljenim osobama, dakle na ukrajinskom teritoriju i e, nekakva moguća kataklizma do koje bi došlo u Ukrajini bi zasigurno povećala val ljudi koji bi htjeli pobjeći iz te zemlje, a vi ste osim toga spomenuli i sankcije. Je li itko u Kanadi, primjerice vaš eh, premijer, eh, razmisli o tome da ne postoji plan B koji bi mogao zamijeniti sporazum iz eh, Minska. Ja nisam naišao na alternativni plan. A svi znamo da sporazum iz Minska ne djeluje, odnosno ignorira se. Htio bih znati da li sa druge obale Atlantika, da li možda vi radite na takvom jednom planu B. Hvala. Ja bih evo, htjela dati svoj doprinos ovoj raspravi. Sjećam se prije desetak godina. Mi smo bilateralno, dakle u Poljskoj, iskoordinirali naše programe koji su se bavili Ukrajinom. Znam kako je sveobuhvatan plan tada provodila Kanada. obje naše zemlje zalagale su se za dakle, približavanje Kanade Evropskoj uniji. Dakle, nadam se da ćemo zajedno doista pomoći Ukrajini i postići napredak u provođenju reformi koje su potrebne e, toj zemlji. Imam za vas jedno pitanje. Vezano uz kanadsko stajalište, vezano uz razvoj događaja na Arktiku koji je vaše mišljenje dakle o europskom planu integriranih politika na Arktiku. Hvala. I mislim da su to sva pitanja dakle eurozastupnika. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Hvala, sjajna su to pitanja i znam da je kasno. Nastojat ću biti kratak, iako e, je tu puno toga za raspraviti. Prije svega, htio bih reći da mi je drago da je došlo do ove rasprave i vratit ću se kad god e, mogu i individualno isto tako možemo nastaviti na, e, na raspravljati ako ne stignem adekvatno odgovoriti na sva pitanja. Prvo ću odgovoriti na prvo pitanje. Hvala vam na komentaru. Vrlo često se mi osjećamo vrlo europski nastrojenima i čini nam se da smo mi doista najbliže što možete biti državi članici. I to je gotovo druga najbolja stvar jer mi doista e, osjećamo pripadnost toj zajednici vrijednosti i to je više od toga. Radi se o istoj obitelji. Ja sam rekao svojim prijateljima da sam se ja prije puno godina zaljubio Europu zbog vrijednosti i ideja, a isto tako sam se zaljubio Europljan koji imamo dvoje predivne djece. Puno je takvih priča. Ovaj sporazumi neće samo pomoći našim e, tvrtkama i našim dužnosnicima, neće samo njih zbližiti, zbližit će i ljude i puno je priča poput ove moje osobne. Kad je riječ o, vi ste spomenuli Tunis, odličan primjer vrste relativnog uspjeha koji želimo vidjeti u toj regiji. Doista smo predani e, postizanju istoga. I e, mislim da je misija koju ste vodili bila jako važna. Na isti način na koji smo vidjeli e, postkomunistične uspješne priče u Europi i Afrika, Sjeverna Afrika treba takve priče i takav put i Tunis je primjer e, koji trebamo isticati i dalje ulagati u njega. Spominjali ste e, o stavu prema Rusiji. E, možete računati da će Kanada imati principijalni pristup i, i dalje ćemo biti angažirani. Sudjelovat ćemo u diplomatskom dijalogu s Rusijom, ali ćemo imati čvrst stav i mi to govorimo i ovdje u Europskom parlamentu, to vrijedi i za SAD. Imamo iste stavove, učimo jedni od drugih i trebamo djelovati zajedno. To je najvažnije. Ako se budemo držali zajedno, ostaćemo snažni, a to je najvažnije. Ana Gomaš je postavila sjajna pitanja. Volio bih na sve odgovoriti. Ne vjerujemo u zidove, vjerujemo u otvorena društva i otvorena tržišta. Mi smo država to govorim i kada je riječ o CETI, puno smo 80. godine govorili o e, ugovoru za, o slobodnoj trgovini. E, brinuli smo što će to značiti za suverenitet Kanade, za javnu, javne usluge i uspjeli smo. To je zemlja koja je tijekom svoje cijele povijesti bila otvorena i migraciji, ali isto tako i tržištima. Mi smo mali, moramo biti otvoreni svijetu. I imamo stav i perspektivu koja može doprinijeti mirnijem i prosperitetnijem svijetu. Kad je riječ o SAD-u, to je granica kojom se dobro upravlja. E, mi smo prije svega od napada 9. rujna e, uveli e, upravljanje koje omogućuje protok robe, ljudi i tako dalje uz dostatnu razinu provjera, ali smo isto tako uveli europski socijalni model. E, mi, dakle, stoga nismo zabrinuti za svoju suverenost i za naša obećanja, e, jer smo ih u stanju zaštititi ne, neovisno o veličini Europe i Kanade. Mislim da svi trebamo znati da smo partneri i E, danas je vrlo dramatično vrijeme, ali mi želimo e, surađivati i s novom američkom e, vladom, kao što su rekle brojne vođe danas. Moramo zadržati širu sliku. Mi dijelimo zajedničke vrijednosti i interese u inozemstvu i tijekom našeg dijaloga mi ćemo definirati stajališta koja će imati smisla za sve nas. Na tome ćemo raditi ići ćemo u tom smjeru. Mislim ne želim špekulirati o tome kako će se to dalje razvijati, kako će se NATO dalje razvijati. Međutim, kad je o e, hibridnom ratu i Rusiji, da, to je nešto što nas doista brine. Drago nam je da je NATO summit u Varšavi bio uspješan. Mislim da je suradnja s NATO-om u tom smislu jako važna. Naš e, ministar obrane je prošli tjedan javno rekao da mi zapravo e, planiramo e, rasporediti velik broj naših vojnika u Latviji i bit će sigurno pokušaja da se dovede u zabunu lokalno stanovništvo. Mi to očekujemo. Prolazimo razdoblje gdje e, priroda sigurnosnih prijetnji se mijenja na taj način da testira otpornost naših institucija, našu predanost borbi za temeljne vrijednosti na koje se temelje naše institucije. Međutim, mislim da su naše institucije e, otporne, a e, drugačiji režimi nisu, totalitarni režimi nisu. Mi smo u stanju govoriti o našoj perspektivi i tako dalje. Mi smo tijekom godina postali snažniji i strateški smo strpljivi. Mislim da mi toga imamo i e, mogu reći da sam E, optimist. E, to je moja profesionalna obveza, ali mislim da to općenito trebamo biti. Htio bih vam dati i detaljne informacije o našem upravljanju e, sustavom migracija, ali ukratko. Mi smo otvoreno društvo, mi primamo migrante, 1% našeg stanovništva su migranti, 300 tisuća smo primili, mi napravimo isto tako i screening e, e, kako bismo provjerili sigurnosne prijetnje, provodimo i liječničke prijedloge, ali kao što ste i vi rekli, potrebni su e, sigurni, su sigurni i zakoniti putevi. Većina migranata koji dođu u Kanadu u roku tri godine postanu punopravni građani, državljani i imaju pristup socijalnim službama, tržištu, rade i tako dalje. Nama trebaju ljudi, mi smo geografski velika zemlja, ali nismo gusto naseljeni. Isto tako ne rađa se toliko djece kao u prošlosti, imamo ekonomske potrebe, otvoreno smo društvo i slavimo sve koristi raznolikosti i doista se trudimo nadići izazove. Većina naših migranata su ekonomski migranti. Mi isto tako dovodimo i njihove obitelji to je e, još jedna četvrtina došljaka obitelji i oni se uspješno integriraju i e, na, posljednjih 15 do 20 e, posto godišnje su izbjeglice. Oni dolaze u Kanadu, traže status i mi pokušavamo Um, raditi na preseljenju kako bismo vidjeli koji su to izbjeglice koje su doista, kojima je potrebna zaštita, da dolaze iz Libanona i tako dalje. E, ove godine se radi o brojci 40 ili 50 e, tisuća, nastavit ćemo s time. Isto tako, e, naša stopa prihvaćanja je dakle zanimljiva, radi se o ljudima koji su doživjeli traumatična iskustva, međutim kad sve izbjeglice skupite zajedno, kad pogledamo njihove obrazovne ishode i njihov dohodak, dakle iduće e, generacije, e, njihove rezultati su bolji nego oni koji su rođeni u Kanadi. Kad to pogledate, možemo vidjeti da se e, puno toga što se događa drugdje slično. Mi imamo povijest i geografiju koja je specifična i neke stvari se ne mogu naučiti iz Europe, ali pratimo i zanimljivo je vidjeti što se događa ovdje. Isto tako, E, crkvene skupine, civilno društvo mogu e, biti sponzori e, izbjeglicama. Jer evo recimo taj model je preuzet u Italiji, u Jedinjenoj kraljevini i, i drugdje. Isto tako komisija sada razmišlja o modelu plavih karata i u dijalogu su s nama e, kako bi vidjeli kako dobiti vještine koje su potrebne u područjima gdje su potrebne i to brže. Jer ljudi se stalno kreću i ako se time dobro upravlja, ako postoje pravila koja se transparentno je i na jednak način prema svima primjenjuju, to može biti korisno za sve. I na kraju bih htio reći da je na samitu Europske unije i Kanade, to je bilo pretprošli vikend, htio bih spomenuti deklaraciju sa samita gdje smo se obvezali da ćemo istražiti načine kako produbiti i e, intenzivirati naš e, dijalog vezan uz imigraciju, kako bi ti programi bili dalje prošireni i u, Kanadi i u Europskoj uniji. Mislim da možemo puno naučiti o tome na koji način e, se Europska unija nosila s krizom prošle godine, imigracijskom krizom i mi smo odlučni u davanju svog doprinosa. Drago mi je da ste spomenuli e, kole, mog prijatelja od Ujelnika. E, on se vratio u Kanadu, zapravo ide, od, e, u jednu zemlju i u drugu zemlju, ali znate kako je jednom veleposlanik uvijek veleposlanik, kao što je i s ministrima slučaj. Spomenuli kada, kada govorimo o Ukrajincima u Kanadi, govorim o broju Kanađana koji su ukrajinskog podrijetla tako da 1,5, e, odnosno 1,3 milijuna su oni koji su ukrajinskog podrijetla. Radi se o više generacija, e, ne radi se o izbjeglicama koji su sada došli, ali to je tek jedna skupina, imamo više od milijun kanadžana poljskog podrijetla i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jako važan dio našeg nacionalnog tkiva. Kad je reč o sankcijama, mislimo da je jako važno da se trebamo držati zajedno. Kad je riječ o Minsku, E, slažem se, to nije sjajan sporazum, ali to je sve što imamo. Razreda plana B pokušavamo e, poduprijeti normandijsku skupinu i napora OSS-a gdje god možemo, ali trenutno je ovo okvir koji u najmanju ruku je umanjio krvoproliće. Znam da i dalje e, tamo traje rat, da ljudi umiru i da je to tragedija, ali istovremeno situacija uvijek može biti i gora. I ako ovo je jedini okvir e, oko kojeg su se stranke dogovorile, onda trebamo s time raditi i obvezali smo se da ćemo to činili. Isto tako, e, kao što sam već rekao, mi dosta držimo do jedinstvenosti, jedinstva e, saveznika i nastavit ćemo tako raditi. Nastavit ćemo dalje razgovarati sa europskim institucijama i sa državama članicama. Gospođo predsjedavajuća, htio bih vam reći da kad je riječ o vašim pitanjima, Znate da sam ja bilo veleposlanik u Poljskoj i dosta sam se zaljubio u taj dio svijeta i doista mi je drago što imamo sjajnu bilateralnu e, suradnju s Poljskom. Znam da kad je riječ o našim naporima u Ukrajini, dosta smo blisko surađivali s poljskim e, snagama i e, policijom. Isto tako je tu jasna i naša suradnja u Europskoj zakladi za demokraciju. Postavili ste mi pitanje o Arktiku. Htio bih reći da smo svjesni da s obzirom na klimatske promjene i s obzirom na e, sve veći razvoj Arktik e, postaje pristupačniji. To je nešto što e, imamo na umu i stoga intenziviramo i naše vlastite napore i uključujemo i ljude koji žive na sjeveru, slušamo njihove prijedloge vezane uz ekonomski razvoj i zaštitu okoliša i isto tako e, smo predani radu e, u e, Vijeću za Arktik. Želimo da se naš status promatrača formalizira što je prije moguće jer je to vrlo uspješna organizacija koja raspravlja o svim pitanjima s kojima se suočavamo. Netko je spomenuo pitanje sigurnosti na Arktiku. Mi mislimo da ne postoje neke hitne sigurnosne prijetnje toj regiji. Mi smo arktička regija i pratimo E, stanje ne samo u našem dijelu Arktika, već u cijelom Arktiku e, i nastojimo ocijeniti koje su, koji su to izazovi koji možda tamo postaje. E, ono što nas brine, odnosno što želimo, je da sve odluke koje donosimo da obvezuju lokalno stanovništvo na Arktiku, ali isto tako trebamo vidjeti koje su to mogućnosti koje se tamo pružaju i trebamo se pobrinuti da postoji adekvatna suradnja u e, praktičnim stvarima, e, recimo operacijama traženja i traganja i spašavanja, e, primjerice kad je riječ o, o kruzerima koji tamo plovi, tako dalje. I nedavni dokument potpisan između Arktika i i SAD-a mislimo da je to e, dobra osnova za daljnji, daljnji razgovor. Evo, htio sam, mislim da je ovo dobra osnova za daljnje razgovore. Doista nam je zadovoljstvo ugostiti vas. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa saveznikom u ovako prijateljskoj atmosferi. Hvala vam što ste danas došli. Hvala vam na ovom prvom danu sastanka odbora sede. Molim vas dođite sutra ujutro, imamo i dalje važne točke na dnevnom redu. U 9.30, <laughs> dakle ujutro, to je bolje nego 9. Hvala lijepo.